Mes chers collègues, mes chers collègues, bon, bonjour à kolege, dobro dan svima. Prije nego što krenemo s dnevnim redom, htio, htjela bih uputiti mis, posebnu misao vezano uz eh, ovih eh, nedavnih terorističkih napada u Somaliji koji su se dogodili protiv nekoliko dana i eh, oni su sada kategorizirani kao teroristički napadi. Što nam daje jedan geostatički kontekst vezanost u prijetnju i rado bih sada otvorila sastanak i spomenula te strašne napade u Somaliji. I još jedan napad. Hvala vam na tome što ste ovdje prisutni. Predlažem vam da sada krenemo sa sastankom i da kao prvo usvojimo dnevni red. Dnevni red ste zaprimili i ako nema nikakvog prigovora, onda pretpostavljam da je dnevni red usvojen. Nema prigovora. Današnji dnevni red sastoji se od dva dijela. Posvjetit ćemo otprilike sat i pol E, razmjeni gledišta sa komisijom vezano uz sveobuhvatnu procjenu sigurnosne politike Europske unije. A zatim ćemo posvetiti zadnji dio sastanka prezentaciji, to je izlaganju prezentacije vezano uz politiku Europske unije za terorizma, relevantnost, usklađenost i učinkovitost. Prije nego što krenemo sa ta dva dijela. Imamo jednu točku koja se zove priopćenja predsjednice, ali nema nikakvih priopćenja predsjednice. Imat ćemo i sastanak koordinatora odmah nakon ovog današnjeg popodnevnog sastanka. Tu ćemo onda donijeti neke odluke koje će se ticati onda dnevnog reda idućih sastanaka. Dakle, točka broj 3, sveobuhvatna procjena sigurnosne politike Europske unije. Tu imamo prezentaciju predstavnika komisije Prema onom radnom programu kojeg smo odredili već prije, imat ćemo ciklus razmjene gledišta vezano uz e, analizu postojećih politika Europske unije e, i propisa kojih ima mnogo i koji su trenutno na snazi na razini Europske unije za borbu protiv terorizma. Ta detaljna revizija će nam dopustiti da onda na neki način e, vidimo što sve postoji na razini Europske unije i da zajedno također definiramo onda nakon e, tih prezentacija i e, zajedno sa drugim djenicima ona hitna pitanja na koja moramo naći odgovore vezano uz ono za što smo mi nadležni. Logično je dakle da danas krenemo sa izlaganjem predsjednika komisije Eh, vezano uz procjenu sigurnosne politike Europske unije, prije svega što se tiče borbe protiv terorizma. Imaćemo dakle priliku čuti eh, zamjenika glavnog direktora iz glavne uprave HOME, to je gospodin Olivier Onidi. Gdje ste? Tu ste. Dobro. A zatim imamo i eh, glavnu direktoricu od glavne uprave JUST, gospođu Tinu Astolu i eh, želim vam izraziti dobrodošlicu. Predlažem vam sljedeću metodu. Nakon njihovih izlaganja, to je nakon prvog izlaganja gospodina Onidija, imat ćemo eh, krug postavljanja pitanja i odgovora. Imat ćemo niz pitanja i dakle eh, razgovor. Isto tako i nakon izlaganja gospođe Astole. Imamo za to sat i pol, kao što sam rekla. I e, tako će svi kolege moći se javiti za riječ i prije svega dobiti odgovore na postavljena pitanja. I stoga vam predlažem da bez danje odgode uđemo u samu srž rasprave. Gospodine Nidi, ako ste spremni, e, ću vam riječ. Mislim da ćete ostati na vašem mjestu, da? To je u redu, svi vas mogu čuti. Dajem vam riječ, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Dopustite mi da možda budući da je ovo moj prvi posjet unutar ovog odbora, da vam predstavim želje eh, da budete jako uspješni. Ovo je vrlo važan odbor i ova tema zaslužuje da postoji posebni odbor za tu temu. Te zaslužuje da vi bacite svjetlo na sve to kako bismo vidjeli kako možemo bolje orijentirati rad na razini Europske unije. Zahvaljujem vam isto tako na tome što ste odlučili ovaj drugi sastanak e, odbora posvetiti ovoj procjeni koju smo u srpnju zaključili to je procjena koja će vam, nadam se, dopustiti da dobijete precizan pregled nad onime što se trenutno radi na razini Europske unije što se tiče sigurnosti. I u našoj diskusiji danas ćemo se naravno onda na taj jedan aspekt, a to je borba protiv terorizma. Dokument je na engleskom, ovaj kojeg sam dobio, pa ako mi dopustite ću prijeći onda sad na engleski, te E, ću slijediti prezentaciju koju možete pratiti na zaslonima. Sveobuhvatna procjena. Imamo tri stupa, tri tradicionalna stupa sigurnosne politike na razini Europske unije, uključujući borbu protiv terorizma. Dakle, usredotočit ću se na taj aspekt danas. Kao prvo, to je analiza koju smo mi proveli sami, ali to je mm, analiza koju smo pravili u okviru sveobuhvatne e, konzultacije i uz doprinosa od država članica, ali tako i europskih agencija, te čitavog niza organizacija, zainteresiranih stranaka, tustava mozgova i tako dalje. Povjerenik King je imao priliku prije dva tjedna predstaviti vam kratko rezultate te procjene u odboru LIBE. Rezultati su pozitivni. Analiza pokazuje da je europsko djelovanje, po mišljenju sviju, primjereno, relevantno i e, učinkovito. To ne znači da je sve savršeno, naravno da ne bismo smjeli biti sami sa sobom zadovoljni i doista postoji niz područja gdje bismo mogli uvesti neka poboljšanja i gdje je to potrebno. I područja na kojima vaš odbor može raditi i može pružati nam podršku kako bismo ili popunili te rupe koje postoje ili kako bismo promijenili te pojedine aspekte eh, naspram onoga kako su do sada razvijeni. Glavni zaključci što se tiče nakon praćenja, kao prvo naravno treba eh, do kraja provesti sva djelovanja, to je još nedovršeno i tu se nadamo da će ovaj odbor nam u tome moći pomoći, da e, dobijemo taj elan, e, da izvršimo i dostatan pritisak kako bi e, ti različiti instrumenti, zakonodavni ili nezakonodavni instrumenti, mogli se bolje provesti. Jedan primjer toga je evidencija imena putnika gdje je rok za provedbu i za operativno korištenje sustava predviđen u svibnju sljedeće godine. Još uvijek imamo nekoliko država članica koje, u tome zaostaju. Ili jedno drugo područje o kojem također e, redovito raspravljate, to su na oružje. Tu smo upravo sada promijenili zakonodavni okvir, ali vidimo da e, tu imamo mnogo izazove po pitanju provedbe. Drugi aspekt koji je proizašao iz procjene je e, inherentna složenost e, ne samo te teme, već su tako i različitih instrumenta koje smo razvili na razini Europske unije. I to znači da moramo prioritizirati s naše strane kako bismo ići nekoliko godina uspjeli razviti neka druga područja, možemo staviti bolju suradnju između e, pojedinih Eh, aktera, da možemo isto tako i pojednostaviti neke instrumente. Primjerice kada se provodi RIFIT, da također pružimo i dodatne smjernice, kao što smo to nedavno napravili, za šengenski eh, granični kodeks, a isto tako ćemo to usklučiti i za eh, eksploziv. Zatim treći aspekt je manja kapaciteta na razini Europske unije. Mislim da ste svi tekako svjesni toga koliko su nam ograničeni resursi, a imamo veliku potražnju za specijalizirane usluge različite vrste. To se događa na razini Europske unije. To vrijedi za resurse, ali isto tako i sve više vrijedi za stručna znanja i posebice za jako specijalizirana stručna znanja za tehnološke aspekte poput šifriranja. Zatim kao četvrto, glavni, još jedan glavni zaključak je to da nam je potrebna prilagodljivost, moramo biti e, vrlo e, raznovrsni zato što e, je sama priroda prijetnje takva da se sam modus operandi terorista stalno mijenja, da je to sve u promjeni i moramo pokazati da se možemo prilagoditi tim promjenama. E, prvi pregled 2005. godine smo krenuli na strukturiraniji način raditi na razini Europske unije e, što se tiče borbe protiv terorizma, budući da od 2005. godine, a to smo mi predložili i e, parlament i vijeće se nisu tome protivili. Dakle, imamo jednu strategiju za borbu protiv terorizma. Imamo četiri e, dijela te strategije koje su i dalje na, koje su na snazi. Vidjet ćemo kasnije, kada uđemo u različite tematike, da svaki put pokušavamo e, pokriti sve te aspekte. Dakle, imamo prevenciju, zaštitu, e, ustajenost, to jest progon i odgovor što se tiče različitih operacija i napada. To je okvir koji se sve više više provodi. Mi smatramo da ono što je nedavno um, bio najkorisniji alat za borbu protiv terorizma je nedavna direktiva koja je modernizirana i usvojena u uh, veljači 2017. godine. U tom uh, komadu zakonodavstva vidimo da su, e, su zakonodavci mogli pokriti s time sve aspekte koji se tiču borbe protiv terorizma od same definicije toga što je teroristički čin kako bismo olakšali harmonizaciju e, e, kriminalnih aktivnosti, ali isto tako imamo i nekoliko inovativnih važnih načina suradnje od razmjene informacije do također i operativnog odgovora. To je komad zakonodavstva koji u potpunosti uključuje aspekt temeljnih prava. Imamo jedan dio koji je posvećen baš tom pitanju temeljnih prava. Prvi tematski aspekt kojeg bih s vama htio proći je vrlo važan aspekt vezan uz radikalizaciju. Mi smo vidjeli, a to smo i nedavno mogli primijetiti e, kod napada da je Europska unija tijekom godina razvila jedinstven način djelovanja što se tiče politika za borbu protiv radikalizacije u smislu da je mobilizirala financijska sredstva kako bi sve države članice mogle imati pristupa jedinstvenom centru sa stručnim znanjima, jedinstvenom centru sa e, profesionalcima, kojih ima više od 2400, koji su tu kako bi pružili e, više ekspertize, više e, i smjernica kako bismo odgovorili na taj nedavni vrlo složen fenomen. Oba ta aspekta, dakle, identifikacija pojedinaca koji se radikaliziraju a u cijeloj EU imamo dosta pozitivne rezultate što se toga tiče, kao i drugi aspekt, koji je aspekt gdje moramo još prikupiti malo više dokaza i čemu trebamo smeriti malo više e, pažnje, a to je taj aspekt deradikalizacije. Dosta je jednostavno identificirati i iskoristiti alate kako bismo identificirali ranjive skupine stanovništva koji se radikaliziraju, ali je izuzetno teško e, raditi jedan odgovor koji će biti skrojen po mjeri svakog pojedinca za deradikalizaciju. Stoga države članice, ali Europski parlament pozivaju da se više toga napravi što se tiče deradikalizacije. To nas je navelo na to da, da smo uspostavili jednu radnu skupinu za borbu protiv radikalizacije na visokoj razini. To je radna skupina u kojoj je prisutan Europski parlament kao promatrač, jedan od e, drugih brojnih promatrača koje smo kupili gdje razmatramo nove načine ne samo kako bismo bolje e, povezali pojedina nadležna tijela, nadležne službe, kako bi svi bili povezani, kako bi sve službe mogle bolje iskoristiti alate koji su nam na raspolaganju, ali isto tako imamo i dakle tu jednu skupinu stručnjaka na visokoj razini koja će se baviti novim e, temama. Primjerice kako možemo bolje odgovoriti na potrebu ranjivih skupina stanovništva. Tu prije svega e, mislimo na ženu i djecu, tu poduzimamo nešto za njih. Kako raditi u posebnom okruženju, primjerice u zatvorima, kako se obračunati sa sve jačim fenomenom e, e, uloge ideologije u pristupu borbi protiv radikalizacije i na kraju krajeva kako da bolje se spojimo sa državama, posebno sa državama oko EU koje imaju već iskustva što se tiče borbe protiv radikalizacije, ali i ona kojima je potrebna eh, kojima je potrebna sučnost. Primjerice za države Zapadnog Balkana, tu je to hitno potrebno, ali isto tako i u nekim državama na jugu sredozemlja. Povezano sa ovim radom protiv radikalizacije imamo i e, sve više djelovanje Europske unije po pitanju drugog fenomena za kojeg smo, kao što smo mogli vidjeti, da e, jako doprinosi radikalizaciji e, ciljanih pojedinaca, a to je internet i vrsta sadržaja koji kruži u različitim dijelovima interneta kako bi se potaknulo pojedince na radikalizaciju tu smo zauzeli jedan dobrovoljni pristup i tu sada radimo sve više i više na tome, pokušavamo biti više usredotočeni na rezultate, imamo akcijski plan kojeg smo razradili. Tu surađujemo zajedno sa nacionalnim vlastima, ali isto tako i sa glavnim e, akterima na području interneta. Mislim da smo jako napredovali na ovom području kada se radi o mobilizaciji E, snaga i kapaciteta da identificiramo e, nezakonit sadržaj koji se stavlja i cirkulira internetom i kojim se širi e, i promiču tržiške aktivnosti. Još možemo jako poboljšati sljedeće, a to je nakon što se dakle provede identifikacija, nakon što se povuče e, taj nezvoljen sadržaj, tu onda nam je potrebna dobra suradnja. Među različitim akterima imamo preko 150 različitih igrača na području interneta koji aktivno surađuju u tome da se povuče e, identificiran sadržaj, ali ono što nam još uvijek nedostaje po pitanju suradnje je to da bi ti akteri trebali sami doprinijeti e, identifikaciji sadržaja. Dakle, kada ili e, nacionalne vlasti ili Europol e, im prijavi nezakonit sadržaj, da oni dakle preuzmu inicijativu i da se također pobinu da jednom kada se sadržaj identificira kao takav da se ne reciklira i ponovno pojavi na internetu kroz druge kanale. Dakle, to je dosta veliko područje gdje trebamo još uvijek neka poboljšanja. Što se tiče drugih načina na koji se možemo zaštititi, e, prije nekih deset godina smo počeli raditi na tome i tu smo se sotočili na zaštitu e, e, kritično važne infrastrukture. Imamo direktivu o kritično važnoj infrastrukturi iz 2008. godine i e, procjena je tu dosta kritična što se tiče direktive. Naime, direktiva se koristila kako bi se pojačali napori, kako bi se e, proizveli rezultati, ali jako je ograničena što se tiče područja primjene. Što se tiče infrastrukture, ta direktiva e, pokriva samo energetske mreže i mreže infrastrukture, te je cijeli taj mehanizam jako složen. To je prije svega jedan sveobuhvatan registar e, tipologije, dakle vrste infrastrukture e, koje se treba zaštititi, ali nema dovoljno kapaciteta da bi se odgovorilo na to ili da bi se zaštitila ta infrastruktura doista aktivno ili da bi se u slučaju napada ili pokušaja napada infrastruktura zaštitila. Sada se usmjeravamo na javna mjesta kako bismo njih zaštitili. U nedavnim napadima smo vidjeli da se teroriški napade događaju u javnim mjestima i tu teroristi pokušavaju izvršiti napade. Tu je povjerenik King eh, prošli tjedan pred vama najavio da će eh, napraviti akcijski plan za zaštitu javnih mjesta za deseti eh, za za 10.10. Pokušat ćemo s time osvojiti jedan sveobuhvatan pristup da pomognemo svima onima koji se bave zaštitom javnih mjesta kako bi ona postala otpornija. Koristimo sve alate od procjene rizika, dakle da vidimo koje su to vrste javnih mjesta, što se, što se može napraviti, gledamo za, e, gledamo isto tako i prijetnje vezano uz insajdere, tu imamo neka iskustva u e, nekim kategorijama zaposlenika vezano uz to kako se oni e, biraju. Zatim gledamo tu koji su različiti akteri, zato što kada govorimo o javnim mjestima, onda tu ima vrlo različitih aktera koji su uključeni u to primjerice gospodarske aktere, primjerice e, poduzeća za najam. E, za njih bismo mogli nešto smisli kako bi oni dopinjeli više što se tiče identificiranja, promatranja, e, prepoznavanja određenih vrste prijetnji, također da vidimo kako se javna mjesta dizajniraju, to možda možemo promijeniti i naravno radi se na podizanju razine svijesti u javnosti kako bi cijela javnost ne samo bila bolje informirana o prijetnjama, već isto tako kako bi mogla na pravilan način govoriti u slučaju napada. Drugo tradicionalno područje koje smo promotrili tiče se isto tako infrastrukture. Dakle, nakon 11. rujna e, radilo se i na kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim prijetnjama. Tu je Europska unija već dosta rano, dakle od 2010. pa do danas, razvila akcijski plan sa mnogim alatima koje su u rukama nadležnih službi i privatnih aktera. Tu je procena također pozitivna ali može se i poboljšati. Kao prvo što se tiče toga da se bolje e, odredi rizik, da se okupi različite aktere, da vidimo gdje smo to točno ranjivi, e, koje vrste materijala, kako se sve mogu koristiti ti materijali i gdje, da se bolje više ulaže u istraživanje. Mi smo pokušati to napraviti u našim aktivnostima istraživanja, da vidimo koje su koja su to rješenja, kako se mogu identificirati eksplozivi e, sa kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim materijalom, ali možemo još dosta tako učiniti kako bismo poboljšali situaciju. I tu također možemo intenzivirati sveobuhvatnu suradnju među različitim akterima e, od proizvođača tih materijala do korisnika, prije svega nuklearnog materijala te kemijskih proizvoda. Uzevši u obzir e, vrste napada s kojima se Europska unija suočila, isto tako smo promatrali dakle, i eksplozive i vatreno oružje. Što se tiče vatrenog oružja, već imamo zakonodavstvo koje je staro više od 7 godina. To je zakonodavstvo koje je poboljšalo sveobuhvatno znanje o prekursorima koji se mogu koristiti za e, izgradnju eksploziva od strane turista, ali su tako imamo i zakonodavstvo koje nam pomaže pri e, notifikaciji sumnjivih transakcija ili notifikaciji e, kada takve tvari nestaju. To je vrlo teško provesti. Zašto? Zato što provedba nije samo u rukama javnih tijela, već prije svega se tu radi o e, ekonomskim dionicima. Tu su dakle potrebne bolje smjernice i veća odgovornost. I usvojit ćemo i predstaviti kao Europska komisija ovu srijedu jedan takav eh, dokument sa smjernicama u okviru paketa za borbu protiv eh, terorizma. Više od smjernica vjerojatno moramo zapravo eh, vidjeti što možemo poboljšati još tu i nadamo se da ćemo moći iskoristiti rezultate i vašeg rada kako bismo neke ideje uključili u tu ambiciozniju evaluaciju koju mislimo provesti vezano uz to kako da bolje ograničimo e, tržište za prekursore eksploziva i kako da ih uklonimo iz ruka terorista. Isto vrijedi i za vatreno oružje. Tu imamo zakon koji je nedavno ažuriran. Službeno su usvojene izmjene početkom godine. Znamo da će biti poteškoća u svezi s provedbom tog zakonskog propisa. Mi smo već kontaktirali s nacionalnim koordinatorima, tu su uloženi napori, te smo također pružili i financijsku pomoć, a sve to da bismo pomogli nadležnim tijelima da objasne što se očekuje od proizvođača vatrenog oružja te od prodavača na tržištu. To je još jedno od područja gdje trebamo biti posebno oprezni kada je riječ o provedbi. Zatim, financiranje terorizma. U ovom području imaš dosta posla. Pokušali smo do sada pokriti prevenciju, istragu i intervenciju, dakle u smislu suzbijanja financiranja terorizma, a pritom smo se najviše usredotočili na klasični e, oblik financijskih transfera, dakle sredstava e, koja bi se mogla koristiti za financiranje terorističkih aktivnosti. Također vidimo da sve više terorističkih skupina pribjegava nekonvencionalnim transferima novca te isto tako nekonvencionalnim modalitetima za prikupljanje financijskih sredstava koja služe za financiranje njihovih aktivnosti i za to su potrebne adekvatne intervencije. Tina će vam kasnije reći na koji način bi se to moglo unaprijediti e, kako bi se unaprijedio rad e, dakle financijsko obavještajnih jedinica, a svakako moramo raditi na boljem ulaženju trag transakcija kojima se potencijalno koriste e, terorističke skupine i riječ je o transakcijama vrlo različite prirode. Zatim e, dolazimo do razmjene podataka. E, poznato nam je da je to u središtu aktivnosti ovog novoosnovanog odbora i u tom smislu ćemo očekivati i smjernice i upute od vašeg odbora. Razmjena informacija e, nije ništa novo. To je područje koje je važno od početka, od kada pokušavamo osmisliti odgovor na terorističke aktivnosti, no da kako to jest e, također jedno od područja gdje ima prostora za poboljšanje. Zatim dolazimo do e, jednog dijela koje je pomalo zaboravljeno, a to je e, procjena sigurnosnog rizika. Mi smo pokazali da pravosuđe i policijski rad te dodatna potpora obavještajne zajednice omogućuje da redovno radimo na cjelokupnoj procjeni rizika u EU i to ne samo kako bismo definirali prirodu prijetnji, nego i da bismo to mogli kategorizirati prema stupnjevima rizika te na taj način bolje e, možemo definirati i svoj odgovor. Postoji jedno područje u kojem bismo htjeli, u koje bismo htjeli uložiti više. Ostvaren je značajan napredak u području nadzora granica e, kad ste vi odlučili da Europska e, obalna i granična straža dobije odgovornost za ocjenu dakle osjetljivih točaka i vjerujem da bismo i mi e, mogli na taj način redovito pratiti prijetnje i također imati bolju predođbu o s time povezanim rizikom. Zatim, e, kako se odvija progresivni razvoj kapaciteta u Europskoj uniji, Mislim da je možda najvažnije spomenuti Europski e, protuteroristički centar koji je u sklopu Europola. Mislim da vas to sigurno može zanimati zato što se ovaj centar uspio pozicionirati e, kao najveći informacijski centar u EU za ovo područje trenutno obuhvaća oko 9000 osumnjičenika za terorističke aktivnosti te više od 30.000 identiteta e, dakle građana Europske unije koji su putovali u neka od e, sukobom zahvaćenih područja. Dakle, drugim riječima mi imamo te kapacitete za prikupljanje informacija to je na raspolaganju svim državama članicama, te isto tako e, se i puni informacijama iz država članica putem mreže Sjena. To je također Europolova mreža. Dakle, taj centar e, nije samo važan zbog toga što ima bazu podataka, nego zato što je tijekom godina razvio dakle svoju ekspertizu. Dakle, u slučaju napada na neku državu članicu, e, ona ne samo da može o tome obavijestiti ovaj centar, nego može i zatražiti pomoć u vidu kadrova ili opreme. Europol će s vremenom dobiti još važniju ulogu e, nakon što stupi na snagu nova uredba o Europolu koju ste nedavno usvojili i o tome smo razgovarali prošli tjedan kada je inaugurirano novo nadzorno tijelo Europola, dakle e, tijelo za parlamentarni nadzor i tu se mnogo govorilo o tome kako poboljšati Europolov pristup informacijama, posebno kada je riječ o informacijama iz naših partnerskih zemalja u svijetu. Mi smatramo da upravo tu e, Europol ima svoje mjesto i da može biti dopuna naporima na nacionalnoj razini s obzirom da je u stanju prikupiti više i kvalitetnije informacije od niza e, zemalja s kojima se već surađuje. To da kako podrazumijeva potrebu za jednim stvarnim sporazumom, a uskoro ćemo pokrenuti mandat za pregovore sa ključnim partnerskim zemljama s ciljem potpisivanja sporazuma. Zatim imamo i ulogu e, informacijskih sustava Rekao bih da smo u posljednjih devet mjeseci uložili najviše resursa upravo u taj dio. To je doista ključno područje. Mi imamo već na raspolaganju vrlo kvalitetne i sveobuhvatne informacijske sustave, no nažalost e, to se razvijalo tijekom godina po pojedinim resorima. Vjerojatno vam je poznat pojam interoperabilnosti. Dakle, tu se radi o tome da nacionalna tijela, ali i tijela Europske unije, vijeće i parlament zajedno rade i to u tri smjera. Kao prvo, na boljem korištenju postojećih sustava, dakle da se ne izmišlja topla voda, i tu su neki vrlo kompleksni sustavi kao što je PULM, zatim e, koji je nešto više međuvladin po karakteru, zatim PNR e, i slično. I dakle cilj je da se ti sustavi koriste na najbolji mogući način ne samo na nacionalnoj nego i na europskoj razini. Znam da je to predmet e, rasprava koje se vode u parlamentu na temelju prijedloga komisije. Dakle, sve s ciljem da se poboljša pristup informacijama i njihova kvaliteta. Dakle, to su informacije koje postoje u Eurodaku, Schengenskom informacijskom sustavu i Ekrisu. Mislim da će kolegica e, me nadopuniti što se tog tiče. Zatim drugi smjer djelovanja jest popunjavanje postojećih praznina u sustavu, dakle, odnosno onih dijelova sustava koji ne postoje, a potrebni su, da bi se stvorila potrebna sposobnost za e, identificiranje počinitelja terorističkih e, dijela, dakle i to je to je sustav ulaska i izlaska, na primjer. Zatim treći smjer djelovanja jest da se e, izvuče više iz postojećih sustava i tu možemo uzeti za primjer SAD nakon terorističkih napada 11. rujna a to je ne da se radi na jednom centraliziranom registru, nego da se umjesto toga bolje iskoriste postojeće baze i da se e, dakle provjeri kvaliteta podataka u tim bazama. Nadalje, da se izradi tražilica e, koja može pomoći u identificiranju potencijalnih osumnjičenika te e, da se omogući bolje korištenje biometrijskih podataka. Kod većine terorističkih napada kojima smo bili svjedoci Događalo se to da su se te osobe kretale unutar Europske unije i to s različitim identitetom. Prema tome, e, prvi korak bi bio da e, damo ocjenu funkcioniranja našeg sustava, dakle da se tu izvrši jedna izmjena, da se ljudi ne bi mogli registrirati pod različitim identitetom, a u tome nam najviše mogu poslušati biometrijski podaci. Zatim što se tiče e, moguće operativne podrške na europskoj razini, htio bih e, reći nekoliko riječi o e, pojedinim agencijama koje smo tijekom godina stvorili. Parlament je oduvijek pomagao agencijama i podržavao ih i Mislim da iz ove e, sveobuhvatne ocjene proizlazi da je potrebno poduzeti još više. Dakle, e, djelovanje tih agencija je od ključne važnosti i to je nešto što cijene i nacionalna tijela kao što su ostali operateri u, i isto tako operateri u trećim zemljama. Dakle, radi se o povećanju resursa i izgradnji stručnog znanja i kapaciteta. Dakle, da iznesem zaključke u svezi sa provedenom procjenom. Kao prvo, e, što se tiče provedbe, ja ću vam sada navesti nekoliko primjera, bilo da je riječ o PNR-u, eksplozivima ili oružanom ili vatrenom oružju. Sigurno je da moramo poduzeti više i da moramo pružiti potporu nacionalnim tijelima u provedbi postojećih instrumenata. Nadalje, e, kompleksnost samih instrumenata i tu imamo odgovornost e, kada je riječ o simplifikaciji e, i njihovoj prilagodbi svrsi, a to se vidi i iz našeg djelovanja na sustavima podataka, dakle da se povežu ti podaci te da se poboljša brzina reakcije samih sustava. Kapaciteti, e, ovdje se ne radi samo o agencijama, nego i o snažnijoj potpori europskim mrežama, kao što je e, mreža za suzbijanje radikalizacije, RAN, ili pak mreža Atlas, koja je također nešto novo u smislu da e, nacionalna tijela nadležna za suzbijanje terorizma uz pomoć Europske unije su osnovale tu mrežu. Dakle, mreža služi za uzajamnu pomoć, ali isto tako i e, dakle u slučaju terorističkog napada na neku državu članicu. E, zatim što se tiče e, prijetnji koje se mijenjaju, to one podrazumijevaju to da moramo biti fleksibilni da moramo biti u stanju reagirati i promijeniti i biti spremni na promjene u načinu djelovanja terorista. Zatim tu je isto tako i internet, da kako da je internet jedno od područja kojima se teroristi sve češće služe, da se sakriju, da isto tako na taj način im to pomaže, internet im pomaže i u njihovom terorističkom djelovanju. Dakle, i u tom smislu nacionalne tijela i svi mi zajedno možemo pružiti e, dodatnu pomoć. Hvala. Hvala gospodine Onidi na vašoj prezentaciji koja je bila vrlo gusta, a istovremeno relativno brza s obzirom na ovaj vrlo dobro sročeni dokument e, komisije. Želim vas samo podsjetiti, drage kolege, da, li ste, da ste dobili ove materijale u papirnatom obliku ili u elektronskoj pošti. Ovaj dokument je dakle vrlo dobro sastavljen, e, njega ćemo nadopuniti i dokumentom koji će biti objavljen 19. listopada. Zahvaljujem na vrlo kvalitetnoj prezentaciji. Vjerujem da će biti pitanja. E, koliko sam shvatila, gospođa Tina Stola je također htjela uzeti riječ. Zamolit ću vas samo da govorite nešto kraće, ako nemate ništa protiv, da bismo nakon toga mogli imati vremena za pitanja zastupnika. Štovani zastupnici, ja vam zahvaljujem na prilici da gostujem na vašem odboru i prikažem stanje borbe protiv terorizma s aspekta naše glavne uprave za pravosuđe. Ehm, kao što ste čuli, imamo vrlo važnu ulogu zapravo za Eh, u donošenju naših politika koje bi onda smanjile terorističke prijetnje. I vidimo da se najnovije vrijeme je došlo do neviđenih do sad terorističkih napada i mislimo da se naše demokracije moraju pripremiti kako bi uspješno se obranile od tog terorizma i zaštitile svoje vrijednosti. Naša sloboda i mora, mora biti očuvana i moraju se naši ciljevi, naše sigurnosti realizirati. Ja bih vam samo ovdje iznijela ključne aspekte, ključne težišta naše politike i glavne uprave za pravosuđe. Dakle, borba protiv terorizma, osiguranje da pravosudni policijska tijela imaju adekvatne sredstva za tu borbu, zatim osiguranje da se štite i poštuju temeljna prava u toj borbi i na kraju sprječavanje radikalizacije kao što je moj kolega već govorio. Glede našeg rada na otkrivanju izvora financiranja terorizma i spričavanja istog. Kao što znate, u lipnju ove godine je direktiva protiv pranja novca stupila na snagu. Nažalost, nisu sve zemlje članice do sada ni ratificirale ni počele to u cijelosti primjenjivati. Mi sada upravo počinjemo kontrolirati nacionalno transponiranje, dakle u nacionalne zakone dokle su zemlje došle. Mi smatramo da će ta direktiva ojačati jasno naš aki na tom području i da će jako pomoći našoj financijskoj aktivnosti radne skupini, dakle skupini za hitne akcije na tom području i pomoći borbi protiv terorizma. Nadamo se da će doći do političkog dogovora upravo u tom području. Moj kolega je već spomenuo ove financijske istražne jedinice odbor koji se time bavio u parlamentu i o tome raspravljao i mi to pratimo vrlo izblizu šta se tu događa. Vidimo koje mjeri smo već došli sa sustavom za razmjenu informacija koji pomažu našim financijskim istražnim jedinicama. Trenutno razmatramo kako im dati dodatne ovlasti i ojačati suradnju s njima. Zatim, obratila bih se pravosudnim tijelima koje su jasno od ključne važnosti u svim društvima kojima vlada pravo. Prvo, kao što znate, prvo je važna agencija i tijelo Eurojust e, koje koordinira rad nacionalnih zemalja članica. Zemlje članice naravno sudjeluju u svim terorističkim istragama Eurojusta s međunarodnim dimenzijama. Koliko znamo, trenutno se vodi 69 istraga o terorizmu preko Eurojusta kao što je predsjednik Juncker već rekao, mi ćemo istražiti moguće proširenje ovlasti Europskog javnog tužitelja kako bi on između 2020. i 2025. kad bude uspostavljen mogao djelovati i na području borbe protiv terorizma. A kao što znate, mi sad trenutno predlažemo da se poveća i naša učinkovitost revidiranjem različitih struktura u nacionalnim vladama. Nadamo se da će i parlament tu podupriti komisiju u toj inicijativi i to će se pokazati kroz trijalog. Koliko znam, vi planirate posjet Eurojustu sljedećeg tjedna, tamo ćete dobiti kompletan pregled njihovog posla i što sad rade. Oni su doista identificirali nekoliko ključnih izazova u svojim istragama i progonima različitih terorističkih djela. Ja bih samo neke spomenula. A to je recimo ono što je vrlo bitno je okupljanje, prikupljanje, podjela i razmjena svih e, bitnih dokaznih materijala i dokaza elektronske prirode. Zatim to znači pribavljanje informacije e, svih socijalnih mreža, nečijih oblaka u kojima podatkovnih u kojima ih spreme a to postaje sve teže i teže svakog dana zbog različitih zakona o zaštiti podataka i drugih stvari i samih tehnologija. Stoga mi radimo kontinuirano kako bi pomogli i dali prave alatke u ruke našim istražiteljima e, koji se time bave ili našem budućem europskom javnom tužitelju, a to znači ne samo europski uhidbeni nalog, nego čitav niz drugog pametnog alata. Razmjena informacija je tu na vrlo visoki prioritet zauzima. I tu radimo na jednom jako važnom sustavu, to je ECRIS, koji bi nam omogućio da dobijemo odmah recimo uvid u nečiju kaznenu evidenciju u njegovoj zemlji, odakle je pošao, potekao ili kamo je, gdje je sve bio tu naravno koordiniramo i pomažemo i podupiremo pregovore između svih institucija kako bi se to što prije realiziralo. Zatim kolega je govorio o interoperabilnosti kako bi se te različite informacije mogle uz našu pomoć, uz jaku koordinaciju redovno razmjenjivati i ažurirati. Pritom moramo jasno imati na umu da je interoperabilnost se može provesti, ali uz punu zaštitu osobnih podataka. Mi vjerujemo da je u 21. stoljeću moguće osigurati s jedne strane više sigurnosti, a s druge strane i dalje zaštitu osobnih podataka kroz unapređenu tehnologiju i jača jamstva na području pravosuđa. Naravno, u tome svemu su naša koordinacija vrlo bitna. Zatim, podaci o sigurnosti moraju se prikupljati uvijek u skladu sa poveljom temeljnim ljudskim pravima i naravno u skladu s načelom proporcionalnosti kako bi odgovor uvijek odgovarao i prijetnje. I zatim mi se moramo pobrinuti da zemlje članice kod implementacije europskih propisa i regulacija uvijek poštuju temeljna ljudska prava tu bih spomenula i rezoluciju protiv terorizma koju je parlament usvojio još ove godine. Nekoliko aspekata temeljnih prava je već uzeto u obzir i tijekom pisanja tog teksta i tijekom pregovora o tom tekstu, uključujući potrebu za proporcion čuvanjem i poštivanjem temeljnih sloboda, načela proporcionalnosti, zatim legalnosti i pogotovo kod kažnjavanja kaznenih djela. U toj direktivi imamo i vrlo jasnu klauzulu o poštivanju ljudskih prava. A isto tako je i ex post e, analiza tog instrumenta će se upravo koncentrirati na to u kojoj mjeri on se poštuje temeljna prava. Zatim, mi ćemo se boriti protiv radikalizacije i terorizma vrlo dobro ako budemo naša gradili stabilna, otvorena društva. Naš fokus je zatim da spriječimo radikalizaciju zatvorima, kao i mržnju i netoleranciju u društvu u cijelosti. Doista trebamo osigurati da se spriječi stigmatizacija bilo kakve skupine naše zajednice, manifestacije bilo kakvih ekstremnih pokreta s bilo koje strane i dijela desnog, de, desnice, krajnje ljevice, nije bitno, apsolutno pomažu da se još e, hrani ona baza iz koje se rađaju teroristi i radikaliziraju novi pristalice. Slažemo se sa online platformom koja će nam progoniti govor mržnje koji se pojavlja online. A pravila postupanja pokazuju, koja smo mi donijeli, pokazuju da se govor mržnje i svako takvo poticanje na bilo koju vrstu diskriminacije ili mržnje i e, netolerancije što prije makne sa interneta. Prošlog mjeseca komisija je usvojila i komunikaciju o borbi protiv ilegalnih sadržaja koji su online objavljeni. I tu smo izdali i čitav niz smjernica i preporuka o načelnom ponašanju kako tre, načelnom ponašanju nacionalnih vlasti kako se trebaju svi dionici tu ponijeti posebno nacionalna tijela vlasti. Što se tiče radikalizacije u zatvorima, komisija podupire one prijedloge zemalja članica kako da to učine i to na način da im pomaže sa financijski, a osim toga pomaže kod razmjene iskustava. U veljači sljedeće godine ćemo organizirati konferenciju na kojoj će biti prisutni suci, tužioci i ljudi iz probacijskih službi i tu će ismijeti svoja iskustva do sad kako se bori direktno u zatvorima u pravosudnom sustavu protiv radikalizacije. Mi bi željeli tražiti alternative, naravno zatim za zaštitu od e, žrtava terorizma, pogotovo za žene i djecu. I e, možda bih ovdje završila nadam se da ćemo dobiti jednu povratnu informaciju i različite možda prijedloge od ovog odbora kako bi poboljšali naš rad na jačanju sigurnosti za sve naše građane i zajamčili miran život naše zajednice. Hvala vam, gospođo Astova, na vašem izlaganju, tome što ste isto tako se pridržavali zadnog vremena za govor. Sada imamo krug pitanja i odgovora. Predlažem da možda kao prvo riječ damo koordinatorima, ako to žele. Te zatim da damo riječ drugim kolegama koji su to zatražili. Ana Gomes je prvi govornik. Uh, uh, much Hvala vam puno na ovim prezentacijama. zaista ovo pitanje o tome kako se radi u silosu, odnosno u kompletnoj kompletnoj izolaciji jednoj u kojoj mjeri to djeluje na našu učinkovitost jer nema razmjene informacija ni koordinacije dovoljne. Pa me sad zanima u vezi s tim. Jeste li već e, procijenili nedostatak kapaciteta u zemljama članicama u smislu njihovog vlastitog pravnog ustavnog okvira? koji bi im se reguliralo ili omogućilo da li one temelji za uspostavu ostalih aktivnosti na tom području borbe protiv terorizma. Dakle, zanima nas kakve su i onda njihove aktivnosti dalje, da recimo iznesu nove zakone ili da donesu nove zakone ili propise za borbu protiv terorizma i sve što ide s tim pod ruku uključujući naravno financijske istrage i sve ostalo. Jeste li to već uspjeli istražiti i procijeniti, ako neka što se događa kako praska izgleda. Da li njihova tijela za, i organi za provođenje zakona, onda možda ne rade na bazi zakona, jer ga nema trenutno. Dakle, kako funkcionira to. I zatim sljedeće pitanje, postoje li neki proaktivni pristup prema zemljama koje odbijaju i traže alternative za zahtjeve koje dobivaju i, i zemalja Saudijske Arabije ili Kuvajte ili za recimo one koji dolaze iz tih država. I zatim pitanje njihovog odnosa prema općenito socijalnim strukturama koje ljudi iz tih država donose sa sobom. Zatim, PNR, dakle evidencija putnika jedna pitanje o kom se već dugo govori i smatra se da bi to bio onaj sveučinkoviti lijek za sve, ali postoji vrlo jasna nada od samog početka da e, bi to moglo pomoći. Međutim, problem je što privatni zrakoplavi nisu pokriveni tim propisom o obaveznoj evidencije putnika PNR. Oni jednostavno slijeću na aerodrome i ne zna se zapravo koje je nužno sve u tom zrakoplovu. Da tu dođu raze recimo ljudi iz zaljevskih zemalja i koji sve od njihovih članova obitelji, ali možda i neka vrsta nekog podupiratelja terorizma ili čak samog terorista. Mi to zapravo ne znamo. Kako to? I zatim na kraju pitanje o vezi financiranja terorizma. Mislim da je to vrlo važno pitanje. žao mi je reći, ali ja sam sudjelovala u četvrt, donošenju četvrte direktive protiv pranja novca. A to je uredno i direktiva koja se bori općenito protiv financiranja terorizma. Međutim, zemlje članice jednostavno u kontekstu pete, još naprednije koja bi se spremila direktive protiv pranja novca, nisu se htjele angažirati, a to je upravo od ključne važnosti za borbu protiv terorizma, ta peta direktiva bila. I to ne znamo zapravo koji su točno argumenti, nije nam baš posve jasno. Pitam se kako možemo dalje. Ako želimo ozbiljno raditi i potkopati financiranje terorizma, kako dalje? Evo, recimo, nedavno je komisija povjerenik Moskovici konkretno, iznio kako je sustav PDV-a nešto što se iskorištava za financiranje terorizma i govorio je tu o velikim iznosima, o pet milijardi eura koji idu na unaprijed plaćane e, kartice, iznose na karticama. I e sad, mislim, šta rade glavne uprave koje bi se trim trebale baviti? Glavne uprave komisije, tak sudi, za poreze i za financije. Što one rade s tim? Koje mjeri su? to, nije li to malo disfunkcionalno ponašanje od strane komisije? Glede toga kad s druge strane im sam povjerenik Moskovici to kaže. Hvala, to je sve za sad. Hvala, Ana Gomes. Ander visesen ima sada riječ, koordinator iz kluba zastupnika ECR-a i zamolit ću vas da govorite možda malo kraće kako bi svi kolege mogli doći do riječi i možda bismo onda još nakon vas eh, i kolegu Jan Filipa Albrehta uzeli kao govornika i zatim onda dati opet riječ predstavnicima komisije. Onda imali jedan drugi krug pitanja i odgovora. Izvolite. Eh, maksimalno dvije minute vas molim. Thank you, Mrs. Chair. Hvala lijepo. Pokušat ću se e, držati tog ograničenog vremena. Kao prvo hvala vam što ste prezentirali ovo što jeste. Mislim da je to jako dobro i bitno za naš rad u ovom odboru. Međutim, volio bih da mi date malo više pojašnjenja o nekoliko točaka. Recimo, vaše preporuke na stranici 81. ovog izvješća Spomenuli ste tu točku osmu u preporukama. Dakle, da evropske institucije, posebno odbor LIBE, treba biti aktivniji i aktivnije involviran već u ranijoj fazi u jednom pulu stručnjaka i praktičara. A s druge strane ste naglasili da je dobro što imamo već jako puno instrumenata koje možemo koristiti i trebamo ih sveobuhvatnije i intenzivnije koristiti i uvezati ih u eventualne nove pravne ili regulacijske okvire. Pa možda da nam kažete kako bi mi najbolje mogli u budućnosti osigurati da kad mi donesemo neku odluku da to bude od samog početka već primijenjeno na te instrumente koje mi imamo. Evo primjerice to su područja u kojem imamo Schengenski borderski kodeks ili PNR evidenciju putnika ili slično. Dakle, da li bi nam to mogli malo objasniti kako ste to konkretno tu preporuku mislili? Druga stvar je riječ je o studija o unutarnjim politikama. Koliko ste de facto on uopće gledali i kako izgledaju aspekti vanjsko-politički tog svega. Vi ste samo govorili o zemljama iz Azije, Bliskog istoka, iz Afrike i pitanju financiranja. Ali kako ste inače djelovali na tom? Jeste li gledali kako se kako možemo dobiti konkretnu pomoć od tih država u našoj borbi i u našim pripremama i kako bismo recimo mogli bolje biti u stanju hitnije djelovati i suzbiti neke stvari, preventivno čak djelovati. Biću bio sam kratak. Hvala vam, dragi kolega, hvala vam što ste bili kratki. Sada dam riječ kolegi Albrechtu, imate također dvije minute, a zatim ću vam ponovno dati riječ e, kako biste nam dali neke odgovore na ova prva pitanja. Hvala. Možda bih govorio o studiju o kojoj ćemo mi tek kasnije govoriti, ali htio bih naša neka gledišta neka čuti konkretno o financiji o financiranju financijama. Naime, mi se često referiramo na činjenicu da se implementacija trenutnih mjera koje smo proteklih deseta godina razredili čak 15 godina, čini se da malo zaostaje i postaje sve očitim da je na nama da vidimo kako ćemo natjerati ili dovesti naše policajce na terenu da provode sve te zakone, da to primjenjuju i ono što imamo da koriste i to nam više treba nego da razvijamo nove instrumente i nove mjere. Dakle, na tom području vi prvo govorite da biste željeli se koncentrirati dobrim dijelom na primjenu postojećih instrumenata i doista provedbu na terenu i to recimo kroz zajedničke istražiteljske timove i kroz financiranje istih kako bi na taj način svi policijski službenici i pravosudna tijela bolje koordinirali svoj rad. A zatim ste govorili o evaluaciji u ovoj studiji, da su mnoge mjere, tih mjera koje su donesene, zadnjih 15 godina donesene bez prave procjene učinka unaprijed. Da su, da tako kažemo, ad hoc preko noći doneseni, pod velikim pritiskom jer je to bila takva potreba. I sad šta možemo u budućnosti napraviti da imamo stvarno jednu zacrtanu strategiju da prije nego što neku direktivu ili nešto donesemo neku mjeru da provedemo sveobuhvatnu procjenu učinka i kako ćemo imati recimo i o, kako ćemo ugraditi klauzule o prestanku važenja nečeg. Jer vidite, mi dolazimo do zaključka da se neke stvari moraju redovno ažurirati jer postanu zastarjele. Gledajte što Amerikanci rade, oni to redovno ažuriraju. Hvala lijepa, dajem riječ sada natrag predstavnicima komisije, našim gostima, kako bi nam dali odgovore na ovaj prvi krug pitanja pitanja je bilo mnogo. Maybe I take them. Da, hvala lijepa Možda ću se pozabaviti ovim pitanjima u obrnutom redu slijedu. Ovo zadnje pitanje je bilo dobro jer govorilo o tome kako puno mjera dolazi bez procjene učinka koja je provedena. Mi smo toga svjesni, to je stvarno dobar argument. U puno prilika se to pokazalo. Dakle, ova je sveobuhvatna procjena je zapravo zamišljena tako da nam da jedan široki pregled onoga gdje tonočno danas stojimo sa različitim mjerama koje smo doista donosili u proteklih 15 godina. I vi ste potpuno s pravom istaknuli da mi trebamo kontinuirano evaluirati naše instrumente, naše alatke, da moramo imati kod svake mjere instrumenta koju uvedemo jednu sunset klauzulu, dakle klauzulu o prestanku važenja nečeg, odnosno kad nešto novo dođe da to odmah usvajamo, staro stavljamo van snage. I zatim moramo to sve skupa promovirati onda dalje jednom stalnom, ažurirajućim, sveobuhvatnim procjenama. A zatim pitanje implementacije na terenu. I to je jedno jako, jako važno pitanje. Već smo rekli da se da smo mi procjenjivali čitav niz instrumenata i vidimo da je jako, jako kompleksno i složeno zapravo njihovo primjenjivanje na terenu. Dakle, mi zapravo smatramo da kad god bi revidirali ili našu zakone, našu legislativu ili naše instrumente, recimo preko preko financijskih aranžmana koje imamo, koji su kad kad presloženi za onu zajednicu koju pokušavamo poduprijeti i gdje to želimo primijeniti, da bi to onda upravo tada počeli provoditi i kod toga ažuriranje revidiranje bi išli prvenstveno na simplifikaciju stvari, da bude jednostavnije ljudima na terenu i zajednicama za koje su skrojene. I mislim da je prioritet glavni danas da ne dolazimo i ne izlazimo sa novim mjerama, novim instrumentima i dodatnim legislativama, nego da tamo gdje smo identificirali da imamo važne nedorečenosti, bitne rupe u zakonima i mjerama, da tu to nadopunimo, a da ono što imamo bolje koristimo i bolje primjenjujemo na terenu pogotovo. A onda smo vidjeli da se to govorilo i o treningu jer mi imamo jedan jako dobro recimo trening, mjeru treninga koja se zove CEPOL i koja bi ta trebala, dakle ta institucija CEPOL, ona se bavi upravo edukacijom, treningom, stručnim usavršavanjem e, ljudi koji će poslije na terenu raditi i njima trebamo više sredstava i mogućnosti dati. Zatim, pitanje u vezi eksternih aspekata i vanjske politike, vanjsko-političke dimenzije ove naše borbe o kojoj govorimo. Mislimo da je to horizontalno uključeno u naše sveobuhvatnoj procjeni u sva područja. Glavna stvar bi bila prvo element sankcija, dakle režim sankcija koji je vrlo važan, kojim se tu služimo na vanjsko-političkom planu. Druga stvar je kompletna diplomatska mreža koju Evropska unija ima na svom raspolaganju i unutar te mreže ono pitanje protuterorističkog dijaloga koji je polako vremenom njegovan, razređen, koji se razjačao i koji je narastao i kroz koji se mogu onda mnoge stvari razmijeniti i podijeliti i na taj način suzbiti mnoge terorističke aktivnosti. To bi bilo najbitnije što nam recimo daje feedback od našeg službe za vanjska djelovanja i ostalih organizacija za vanjsko-političkih komisije vijeća. Zatim, pitanje kako, ćemo, kako će praktičari bolje zapravo se skupa naučiti primijeniti i kako će učiti. To je bila jedna dobra i fair, poštena kritika. Je, tako je, objektivno je. Imaju problema oni na terenu i mi moramo biti puno, puno više sluha razviti za sve one koji se muče na terenu i provode to doista jedna, recimo, nešto što mi radimo sa jednom visoko rangiranom skupinom o interoperabilnosti sustava je bilo zamišljeno kao velika, zapravo jedan naš napor, pokušaj da se svi stručnjaci okupe za jednim okruglim stolom i kroz tu panel diskusiju smo došli do jako puno konsenzusa koji su nam pomogli dalje. I sad pokušavamo to isto napraviti recimo sa visoko rangiranom skupinom kod naših preventivnih mjera u vezi anti, dakle borbe protiv radikalizacije. Tu moramo naravno prvo vidjeti što je najviše potrebno ljudima na terenu, bez obzira bili oni zatvoru ili bilo gdje drugdje. Zatim, ovaj aspekt silosa, to je mislim tipično. To je ono što se događa, ta kompletna izolacija, taj silos efekt i to je ono što komisija istražuje i procjenjuje. A kad pogledate ovu sveobuhvatnu procjenu koju smo u ovoj studiji analizirali, vidite da se u proteklih 15 godina puno toga popravilo. Imamo puno više međupovezanosti između recimo tijela uprave unutar jedne države, pogotovo i onda između različitih zemalja članica. Tako da recimo policijski službenici jedne zemlje članice ne samo da surađuju sa kolegama iz druge zemlje, nego i odlaze tamo, razmjenjuju se na svaki način. Isto vrijedi i za carinike. Ono gdje bi trebali više učiniti, gdje bi nam trebali bolje činiti, a što se i govori u svim nacionalnim raspravama o poboljšanju borbe protiv e, terorizma je involvirati različita tijela vlasti, ne uvijek samo određene dijelove policije i pravosuđa. Ne, mi bi mogli tako puno bolje, pogotovo recimo kod otkrivanja njihovih načina financiranja i tog sprečavanja. A kad bi koristili recimo kompletne naše financijaše, poreznike, jer oni imaju svoje instrumente, svoju metodologiju i kod procjene rizika, ali i kod otkrivanja mnogo čega. I to bi bilo silno skupocjeno i vrijedno za sve policajce i za sve, da kažem, organe za provođenje zakona, e, koji bi se tu mogle njihove aktivnosti dopuniti i tu bi mi dakle morali povezati ta različita područja aktivnosti i onda osigurati da kad dajemo recimo neke, radimo na nekom novom prijedlogu neke nove regulacije, mjere, instrumenta, da onda, kao što je to gospodin Moskovic je rekao, onda bi trebali to povezati među svim involviranim područjima koja su zato relevantna, stručnjaci i resori za ta područja, pogotovo poreznici i financijaši, jako bitno za taj aspekt. Zatim proaktivan pristup uh, uvjetima, dakle na području antiradikalizacije vi ste govorili o dva, dvije stvari, a to je financiranje i zaustavljanje tih tokova i zatim tip mjera koje bi nacionalne vlasti mogle ili htjele opće provesti kako se nekako recimo nadziru različite aktivnosti koje su na oko uvijek samo pozitivne kao što su socijalni centri, čak šire gledano vjerske zajednice i škole i tako dalje, mogu postati vrlo opasni. Dakle, s tog aspekta antiradikalizacije kako koristiti taj institucije, kako tu djelovati. Mislim da tu trebamo stvari izokrenuti i trebamo zapravo ići s tim da dijelimo sve što znamo, dijelimo naše spoznaje podatke i naše tumačenja situacije tog što dijelova e, informacija s kojima raspolažemo i onda slike koje stvaramo i da bi na taj način bolju suradnju otvrdili, ostvarili i na taj način bi naravno postigli puno veću transparentnost i ne samo u našem djelovanju, nego bi razotkrili tokove financiranja. Mislimo da bi tu trebali postići kao prvo jedan sveevropski dogovor, da se zna da se to na evropskoj razini treba odvijati i dati više transparentnosti tom radu oko otkrivanja financijskih tokova, a onda i njihovom prekidu. I na kraju ovaj naš e, čuveni PNR, dakle evidencija putnika službena obavezna. Da, znamo da se to ne primjenjuje na privatne zrakoplove, ali to spada u one rupe i nedorečenosti. Mm, zbog toga se moraju nacionalne vlasti na to puno jače koncentrirati. Kad se koriste privatni zrakoplovi, onda doista nacionalne vlasti gledaju kome je data ovlasti, dozvole potrebne za to, kako to izgleda kad, kad to nije sasvim harmonizirano u cijeloj Europi kako ko djeluje, ali to je recimo jako važno za procjenu rizika i vi znate, vi nikad nećete imati sve mogućnosti i sve instrumente pri ruci da ostvarite onu nultu stopu rizika na kompletnom transportu. To je nemoguće. Prema tome, mi trebamo potaknuti naše nacionalne tijela vlasti da više radi, a to ćemo postići ako budemo razmjenjivali naše znanje i iskustva s njima i onda će oni moći naravno puno bolje analize rizika raditi. Just, a um, few points. Hvala. Samo nekoliko točaka. Što se tiče toga što države članice čine ili ne čine, mislim da u mnogim slučajevima nije na nama da odemo tamo i napravimo nešto umjesto njih. Ali spomenut ću evo dokaze kao jednu mogućnost gdje možemo državama članicama dati alate koje oni imaju, ali koje moraju zajedno dogovoriti kako bi mogli raditi na tome. Zatim što se tiče uvoza imana, Mislim da je radikalizacija u zatvorima dobar primjer gdje mi možemo državnim članicama ponuditi platformu na kojoj mogu razmijeniti najbolje prakse i to može biti vrlo korisno. Što se tiče financiranja terorizma i PDV-a, naravno e, sa EPPO-om ćemo sada biti mnogo snažniji zato što je to sada uključeno u nadležnosti e, europskog nadzornika za zaštitu e, za europskog javnog tužitelja i zatim što se tiče provedbe mislim da je to jedan općenit problem sa europskim zakonodavstvom i tu moramo uvijek koristiti različite alate. Obuka je jedna stvar, e, mislim mi isto tako tu dosta toga radimo sa raznim pravosudnim tijelima. Mi također financiramo i Eurojust koji ima e, zajedničke istražne timove koji su vrlo učinkoviti koje sam već prije spomenula. Hvala. Hvala vam obojici na ovim preciznim informacijama koje možda naginu na još dodatna onda pitanja. Gospođa Maite Pakazuntuja ima riječ, uvijek se malo, uvijek mi je malo teško zagovoriti vaše ime, vi ste koordinatorica Izvolite. Imate riječ dvije minute. Hvala vam, gospođo predsjednice. Imam dva konkretna pitanja. Možda ste to već eh, i objasnili, ali moram priznati da još uvijek nisam jako vješa što se tiče tog područja. Dakle, kao prvo, provedba direktive za borbu protiv terorizma. Mi znamo da je rok eh, rujan 2018. godine Sada je već prošla jedna godina, dakle, i mene zanima koje su države komisije već e, navele da su u fazi provedbe. To bi bilo dobro kako bismo onda mogli provjeriti rade li države članice sve na korektan način, provode li to dobro, to onda Europska komisija može dakle provjeriti. Zatim, u srpnju je mnogo vojne opreme i ratne opreme ukradeno. Dakle, oružje protiv e, tenkova, eksplozivne naprave i tako dalje. To je bila jedna od najvećih sigurnosnih rupa u Europskoj uniji. 4. srpnja je zatim ukraden u Barceloni, je ukraden u Barceloni dostavno vozilo. I evo, ovako naivno moram reći da su to doista kritične infrastrukture. Je li bi komisija dobila od države članice informacije o tome? Jer e, to su dosta vrlo teški incidenti u sigurnosnoj politici. Hvala, gospodin Van Orden na dvije minute. Hvala vam, gospođo predsjednice. Mikrofon, molim. možda nam Europska komisija može u ovom trenutku dati nekoliko smjernica. Naime, mi imamo dva jako velika dokumenta vezano u sveobuhvatnu procjenu i dakle procjenu e, politike Europske unije za borbu terorizma, a postoji opasnost da će naš odbor proizvesti vlastiti dokument koji će vrlo malo ljudi pročitati. Mislim da bi u ovoj fazi bilo korisno kada bismo čuli od vas nekoliko smjernica vezano uz to na što bismo se mi trebali fokusirati. Jer, barem što se mene tiče, Mene ne zanima koja je uloga Europske unije u svemu tome, već želim pronaći način da budemo učinkovitiji e, pri borbi protiv terorizma. Možda možemo proizvesti neku dodatnu vrijednost za Europsku uniju i u tom kontekstu me zanima koji bi trebali biti prioriteti. Mislim, mi se nadamo da ćemo posjetiti Europol i Eurojust te Frontex u nekom trenutku. Mi možemo otići tamo, se nekoliko sati, dobiti e, sveobuhvatan briefing i tako dalje, ali mene zanima na što bismo se trebali fokusirati i gdje možemo doista stvoriti dodatnu vrijednost. Hvala. Hvala vam, dragi kolega. Na dvije minute riječ dobiva sada Gospodin Fonzulika, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Htio bih reći da doista imamo sada dva dokumenta, a nažalost imamo i mnogobrojne teorije u tim dokumentima, a nemamo nikakvih praktičnih stvari. Kao što je već rečeno, tu se radi o tržiškim napadima koji su bili nepredvidljivi i bez presedana i do njih nije trebalo doći u Europi. Da smo mi imali potrebnu suradnju među sigurnosnim e, organizacijama, obavežanim službama i tako dalje. Dame i gospodo, točno je to ono što smo čuli. Dakle, beskorisno je proizvesti još jedan dokument e, kojeg neće, koje koje neće nikoga zanimati. Nas zanima u ovom odboru koje su slabosti sustava koje su slabosti na razini država članica i na razini Europske unije. Inače će to ostati samo dokumenti. Zapravo danas popodne sam se vratio iz Kirgistana gdje smo govorili o kontroli i o stranim borcima. Vi u ovom dokumentu ne govorite o stranim borcima. ISIS je poražen i sve se više stranih boraca vraća na područje Europske unije. I ja sam predložio da mi kao Europsku uniju moramo imati pregled nad, svem, nad svemu e, i e, dakle informacije ne samo nad obvešenim službama i tako dalje. Europska unija sa 56% čini najvećeg donatora na svijetu i moramo i sa svima državama koje primaju novac Europske unije razgovarati kako bi kao prvo proveli programe protiv radikalizacije i za deradikalizaciju, zatim programe da se vidi kako će se e, tužiti, to zgoniti sudski e, strane borce, kako će ih se e, izvesti predice pravde i to sve treba biti povezano sa novcem kojim damo. Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija, Srbija i Crna Gora, da. Te države zaprimaju na stotine stranih boraca koji se vraćaju iz Sirije iz Iraka. Što je sa sjevernoafričkim državama i azijskim državama koje su primateljice europskog novca? Moramo ih kontaktirati i bilo koji nacionalni indikativni program ili bilo koji drugi program kojeg ima Europska unija daje novac poreznih obveznika kojim damo, moramo staviti u vezu sa time što se događa. Inače ćemo se, se morati suočiti sa groznim stvarima. Odjel u Europolu je, ne funkcionira dobro. Za strane borce samo pokušava prikupiti neke informacije, a nećemo na taj način e, uspjeti shodniti terorizam. Potreban nam je dobar dijalog među e, obavještajnim službama i Europsku obavještajnu agenciju i razgovor među državama članicama. A to na kraju dana treba biti politička odluka. Kako je moguće da je došlo do toliko mnogo teških napada u protekle dvije godine? Zbog toga što nedostaje suradnje. Nedostaje i političke volje da se poveća ta suradnja, a nažalost to ide protivno interesima europskih građana. Hvala. Dragi kolega, zamolila bih vas da poštujete zadano vrijeme za govor kako bi svi mogli preuzeti riječ i postaviti pitanja. Milan Zver sada ima riječ a zatim Nodan Žan koji je upravo zatražio riječ. Da, Katarinu Kinić sam zaboravila. Katarina Kinić i prvo, onda Milan Zver, onda Nodan Žan. I s time zatvaram popis. Evo, Katarina, dajem ti riječ, imaš dvije minute. Zamolit ću te da se pridržavaš tog vremena kako bismo mogli čuti odgovore. Hvala, izvolite, dajem vam riječ. Hvala vam, gospođo predsjednice. Nema problema. Niste me zaboravili, već ste me ponovno pronašli. Hvala predsjednicima komisije na e, vrlo korisnom izlaganju. Vezno uz cijenu politike za borbu protiv terorizma. To je izuzetno složena tema i vrlo mi je drago da je spomenuta i direktiva za borbu protiv terorizma i da je spomenuto i sve ono što smo poduzeli kako bismo sigurnost uskladili sa kriterijom razmjernosti i poštivanja temeljnih prava. Mnoge teme smo već spomenuli, a ja mislim da bismo prije svega trebali naglasak staviti na prevenciju. Direktiva za boj protiv terorizma je aktualizacija tih instrumenta, ali to nije dovoljno, zato što vidimo da se terorizam konstantno razvija. I sljedećih nekoliko točaka je tu bitno. Kao prvo, razmjena informacija, zatim učinkovito korištenje propisa za borbu protiv financiranja terorizma i tu je zajednička informacijska razmjena opet važna. Ali nemam mnogo vremena i stoga ću naglasiti prije svega dvije točke. Ono što je meni važno je to da razgovaramo o jednoj temi za budućnost. Naime, dokazi, prikupljanje dokaza i šifriranje. Kod Europola je došlo do velikog napretka. Nedavno sam bila tamo u posjetu, ali to nažalost ne možemo reći za države članice. Tu me zanima vaš, vaša analiza. Može li Europol postati kontaktna točka za države članice ili bi što se toga tiče Europska komisija mogla nešto više napraviti? Što se tiče dokaza i pristupa e, elektroničkim dokazima, tu je potrebno eh, promijeniti način kulturnog, razmišljanja prilikom istraga. Mene zanima hoće li Europska komisija izneti prijedlog sljedeće godine s tim u vezi, to bi bilo vrlo drago. Zanima me jesmo li imali studiju o procjeni učinka ili jednu eh, studiju unaprijed, eh, dakle vezano uz koliko je moguće provesti tako jednu zakonodavnu izmjenu, uzevši u obzir i koliko je složen taj sustav prikupljanja dokaza i činjenice da tu doista mora doći do, raz, do promjene razmišljanja o tome. Evo Milan Zver za dvije minute i tebi i Janu upućamo u molbu da poštuješ dvije minute kao vrijeme za govor. Hvala. Gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege i kolegice. Hvala vam na izlaganju ove izvesne studije. Rekli ste da su politike Europske unije učinkovite i dobre što se ovog područja tiče, ali ja mislim da ste tu pomalo preoptimistični, jer smo danas zaprimili jednu drugu studiju koja upravo kaže suprotno. Čini se da države članice ne postupaju dosljedno kada se radi o reakciji na terorističke napade, a nema niti dostatne suradnje. Znamo kako su se američke države riješile taj problem, a ja sad nemam vremena to govoriti u detaljima toga. Drago mi je što ste spomenuli pitanje financiranja terorizma, to je veliki problem. Kada bi Europska unija i država članice bile učinkovitije što se toga tiče, onda bi bilo i manje terorističkih napada. Imamo zakonodavni okvir, imamo instrumente, a unatoč tome postavljam si pitanje kako je moguće da iranski režim preko svojih banaka pa i preko jedne slovenske banke u jednoj državi članice Europske unije da je e, uspio e, oprati jednu milijardu eura, najvjerojatnije za financiranje terorizma i financiranje iranskog nuklearnog programa. Mnogo je novca došlo u države članice, primjerice u Njemačku 80 milijuna eura države članice moraju odmah to istražiti. Odbor za panamske dokumente će o tome raspravljati i e, ja predlažem da organiziramo zajedničku sjednicu našeg odbora i odbora za panamske dokumente o toj temi. Hvala vam. Hvala. Riječ da ima Arno Donžan, zatim gospođa Stevens i s time zatvaram popis. Izvolite. Gospođo predsjednice, nisam htio se izvonjaviti za riječ, ali čuo sam neke stvari zbog kojih moram reagirati jer moramo govoriti o činjenicama, a ne o špekulacijama i ne govoriti velike izjave koje su nepovezane sa stvarnošću. Kada neko kaže da je došlo do krađe oružja u Portugalu iz jedne, iz jedno, jedne vojne baze i da je to bila najveća krađa, pa ne, evo, u Francuskoj prije dvije godine imali smo još i veću krađu nego ove u Portugalu prije, dakle, nekog vremena. Dakle, to nije istina, ovo je činjenica. Kada čujem da se strani borci e, masovno vraćaju natrag na Europsku uniju, onda to, nije točno. Dakle, danas se vraća manje stranih boraca nego prije nekoliko mjeseca. Može, prije nekoliko mjeseci. Možda će se taj trend promijeniti, možda će uskoro više stranih boraca doći. A zašto se to događa? Pa zato što oni sada umiru u Iraku i Siriji, njih ubijaju. Dakle, ima manje sada E, stranih boraca koji se vraćaju prije nekoliko mjeseci. Što se tiče suradnje, trebamo prestati govoriti da je do svih terorističkih napada u Europi u proteklih nekoliko godina došlo zbog toga što nije bilo suradnje. Mnogo je terorističkih napada spriječeno zbog suradnje i ne možemo istražiti temeljne uzroke zbog kojih nismo mogli spriječiti terorističke napade, da je to jako složeno. A dopustite da kažem da u Francuskoj, Španjolskoj, u Engleskoj je došlo do teških napada gdje niti više suradnje, međunarodne suradnje ne bi, moglo ne bi bilo u stanju te napade. Trebamo da raditi sa činjenicama i biti svjesni toga da radimo o teškim temama, da se trenutno provode sudski postupci i da naravno nemamo još sve informacije. Ali ne bismo trebali izvesti zaključke prije nego što ne zaključimo s našim radom. Hvala lijepa. Helga Stevens, dvije minute. Hvala vam, eh, gospođo predsjednice, kolege, kolegice. Želim srdečno zahvaliti gospodinu Onidiju na njegovom izlaganju. Ja sam eh, preletila te studije i imala bih pojedino pitanje vezano uz ono što mi je na prvi pogled slučajno jako zanimljivo. Naime, iz studija Europske komisije vidim da je to jedna e, analiza sa otvorenim izvorima, dakle na engleskom open source analysis. Mene zanima odnose se li, to na e, studiju procjeni rizika koje se trenutno provodi, primjerice internetski div Google koji analizira naše mailove, koji skenira kako bi onda mogao ciljano reagirati na to, kako je Europska komisija razmišlja o takvim softverima koji služe s time da se i e, privatni podaci proslijede nacionalnim tijelima. Čini se da je krajem e, godine e, Belgija odlučila kupiti jedan takav softver kako bi pomogla nacionalnom tijelu i čini se da se pritom koristi i takozvani tamni internet darknet. E, je li predviđeno da će Europska unija kupiti neki takav softver kako bi male države članice sa premalim kapacitetom podržala? Postoji li tu potreba za time ili sve države članice imaju već kapacitet da same razviju e, takve programe? I zatim još jedno pitanje vezano uz centralnu kontaktnu točku za borbu protiv terorizma u EU. Zanima me, e, planira li se nešto učiniti što se toga tiče? To bi bila moja pitanja. Hvala, dajem vam riječ kako biste odgovorili. Niste na popisu, ali evo, dajem vam ipak riječ. Imate jednu minutu kako bismo mogli se pridržati e, zadanih rokova. Rekla sam da je popis govornika zaključen. Izvolite, imate jednu minutu, a zatim ću onda dati riječ e, dvojici govornika. Gospodin Ellison. Hvala vam, gospođo predsjednice. I s moje strane, kao prvo, čestitke osobama iz komisije. ću kratak. Gospodin Nidi je govorio o ulozi ideologije, a gospođa Stola je govorila o prevenciji, o radikalizaciji i o proaktivnom postupanju. Tu bi me zanimalo. li se isto tako kakva je uloga nekih džamija u svemu tome. Odakle im dolaze financijska sredstva, kontroliraju se možda radikalni imami. Imamo li tu možda neke mogućnosti kako da preventivno djelujemo u radikaliziranim miljejima. To bi bilo dakle moje pitanje što se tiče uloge ideologije i onoga što se događa u džamijama, što se tiče financiranja tih institucija, a pritom e, prije svega mislim na one koji propovjedaju mržnju. Dakle, to me zanima što možemo učiniti. Evo, gospodinu Nidi i gospođa Astola možete odgovoriti. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Što se tiče provedbe direktive za borbu protiv terorizma, nemam tu pred sobom detaljnu tablicu kako države članice stoje pojedinačno, ali mi redovno komuniciramo sa svim državama članicama Europske unije i ne vidim nikakve naznake da postoje neke posebne poteškoće. Ali evo, e, obećavam vam da ću vam napismeno dati e, pregled činjeničnog stanja. Mislim da niti jedna država članica nije notificirala u ovom trenutku već transpoziciju tog zakonodavstva, ali pokušat ću vam dati precizne informacije. Što se tiče uloge, ideologije u svemu tome. Do sad se o tome raspravljalo na nacionalnoj razini, tamo se to istraživalo. Ono što smo mi vidjeli u diskusiji visoke radne skupine za borbu protiv radikalizacije je to da većina država članica smatra da bi vjerojatno bila dobra ideja da kolektivno promislimo o tome kako možemo bolje smačati e, ulogu ideologije u procesu radikalizacije. Dakle, to je ta tematika. Krenut ćemo raditi sada na tome da sa akademičarima, praktičarima i stručnjacima vidimo kako možemo izvući iz toga neke korisne aspekte za bolju identifikaciju i za bolju i borbu protiv nekih organizacija koje se možda financiraju ili ne i koji e, koriste ideologiju kao instrument radikalizacije. To je vrlo važan aspekt. Što se tiče uloge različitih agencija i te potrebe da bolje surađuju. Tu bih vam e, uputio apel. Naime, mislim da je važno priznati da stvari u određenoj mjeri funkcioniraju. Mi očekujemo da će vaš odbor dati važan doprinos, prije svega kada se radi o tome kako se može poboljšati situacija. Ali moramo shvatiti da imamo određen temelj i da su sve službe trenutno um, prenapregnute zbog tih prijetnji, zbog prirode i intenziteta tih aktivnosti. One već dosta toga poduzimaju kako bi na svim razinama surađivale, dakle na europskoj razini surađuju, surađuju i interno. Što se tiče pojedinih um, dijelova služba, to bi bio moj odgovor na pitanje gospodina Van Ordena. Bilo bi jako važno kada biste vi odvojili vaše vrijeme i posjetili neke od ključnih organizacija i kada biste mogli glas tih službi, tih praktičara, istaknuti na van tako što biste ih saslušali, tako što biste imali razmjenu gledešta sa tim ljudima koji se bore protiv terorizma i onda biste bolje shvatili što im je potrebno danas na nacionalnoj i europskoj razini. To ne bi nam samo služilo e, tome da vidimo koje dalje mjere možemo promicati, već isto tako bi to bilo vrlo važno za sam Europski parlament to bi pojedinim odborima Europskog parlamenta pomoglo da bolje svačaju kako ti pojedini aspekti koji se tiču jedinstvenog tržišta, trgovinske politike, oporezivanja, financijskih tržišta i tako dalje se dakle mogu bolje iskoristiti kako bi se bolje shvatile neke slabosti koje su trenutno u našem sustavu. Mislim da bi to već e, bio važan doprinos. Što se tiče aspekata, vi ste danas spomenuli različite aspekte, imamo fenomen radikalizacije, potrebu da napravimo analizu kako možemo dalje poboljšati, olakšati protok informacija. To su zapravo ona područja gdje bi e, vaš doprinos nam bio vrlo važan. Što se tiče stranih turističkih boraca, i tu treba priznati da se mnogo toga poduzima na europskoj razini, mnogo se informacija dijeli o onima za koje znamo da se bore na stranim teritorijima i tu postoje poboljšanja. Evo primjerice, jedan mali primjer. Kada ćete posjetiti Europol, vidjet ćete da postoji za Europol mogućnost da u potpunosti ispuni svoju ulogu posrednika između informacija o stranim tržiškim borcima koje možemo zaprimiti od e, trećih država, od naših partnera i prijenos tih informacija nacionalnim službama. Dakle, Europol tu ima odgovornost u smislu e, popunjavanja europske baze podataka i to je nešto o čemu ste već počeli raspravljati. To su neki primjeri zbog kojih bi moglo doći do vrlo praktičnih, vrlo korisnih poboljšanja što se tiče prikupljanja informacija o svim pojedincima za koje znamo da su strani borci i da se bore na različitim ratištima. I na taj način možemo najbolje iskoristiti informacije koje zaprimamo. Dakle, putem Europola ili kad kad e, via e, partnerskih država diljem svijeta. Što se tiče uloge šifriranja, to je vrlo važno područje zajedno sa Tinom mi radimo na tome i što se tiče dokaza, ona će to za koji trenutak vam objasniti. Što se tiče tehničkog znanja o pristupu šifriranom materijalu, upravo smo odlučili a to će biti sastavni dio paketa za borbu protiv terorizma koji ćemo predstaviti u srijedu, da nadalje pružimo podršku Europolu kao centru izvrsnosti koji može pomoći državama članicama pri dešifriranju šifriranog materijala, prije svega onog materijala koji e, se nalazi u e, uređajima koje koriste osumnjičenici, kriminalci i isto tako da financijski e, podržimo istraživanje i razvoj tehnološkog znanja unutar naših nacionalnih tijela kako bismo se pobinili da tijela vlasti budu uvijek e, na samom vrhu što se tiče saznanja i sladavanja tih naših tehnika. To je jedan prvi odgovor kojeg bismo htjeli ustupiti. Zatim što se tiče internetskog sadržaja i e, analize sa e, otvorenim izvorima, dakle open source analysis, to je vrlo važan aspekt u našim razgovorima sa internetskim poduzećima. Moramo iz internetskog svijeta više koristi izvući u smislu toga da nam oni pomognu pri tome da identificiramo materijal i alate pomoću kojih teroristi rekrutiraju i radikaliziraju pojedince. Mi očekujemo da će jedan dio tog doprinosa biti takav da će ta poduzeća sama razviti neke alate sa umjetnom inteligencijom s kojim će se onda moći automatski identificirati takva vrsta materijala ili pak osobe koje se kriju iza tog materijala. Zašto? Zato što postoji ograničenje vezano s to koliko sadržaja se može prijaviti tim poduzećima. Mislim, ako mobiliziraju, Europol i neke druge države članice, da, ali mi nikad nećemo moći identificirati više od 15 do 20% svog sadržaja koji je u opticaju i zbog toga se moraju angažirati i sama internetska poduzeća kako bi ona pokazala jednaku razinu inovativnosti kao što ju pokazuju i na komercijalnom djelovanju. I to je svakako u samoj sređu onoga što radimo u okviru tog akcijskog plana, dakle s njima. Evo Tina, izvoli. Um, Hvala. Vezano uz pitanje na čemu je naglasak, bojim se da je ovo područje u kojem su potrebni svi raspoloživi instrumenti i moraju se uzeti u obzir različiti koraci. Rekla bih da se trebamo usredotočiti na prevenciju Spomenula sam alternative pritvoru i mislim da je to važno. Preventivne mjere također se odnose na borce koji se vraćaju u Europu, dakle za financiranje programa za izlazak, takozvanih programa koji im pomažu da iziđu iz te situacije. Zatim e, omogućiti instrumente državama članicama za rad, e, tu smo već čuli za e-evidence i htjela bih reći da će biti i ocjena učinka kada e, prijedlog iziđe, e, to će biti početkom godine. A što se tiče ideologije, da kako da je sloboda govora iznimno važna i to želimo očuvati, no mi u Europi smo već e, kategorizirali govor mržnje kao kazneno djelo pa možemo to i s druge strane Atlantika. Hvala. Hvala vam na ovim pitanjima i odgovorima. Ako netko od kolega nije dobio sve očekivane odgovore, mislim da vam se mogu obratiti i pisanim putem za dodatna pojašnjenja. Hvala vam još jedanput na ovoj razmjeni mišljenja, na ovom dijalogu to je zapravo jedan od prvih koraka naše, našeg odbora, tako da bismo e, dobili predođbu, ona još nije cjelovita, još uvijek je dosta to sve impresionistički, ali na ovaj način možemo barem imati neka saznanja kako izgleda pristup Europske unije da bismo mogli na temelju toga mi definirati svoj rad. Već sam rekla da ćemo zajedno s koordinatorima nastaviti usmjeravati rad ovoga odbora, budući da su mogućnosti brojne, to je vrlo kompleksno područje i u našem danjem radu e, također ćemo izraditi jedno izvješće. Mislim da trebamo izbjeći lijepo okičeno božično drvce, odnosno to se tako kaže, ali to zapravo znači da imamo dokument koji lijepo izgleda, ali ničemu ne koristi. Dakle, nemojmo se ponašati na način da sada tek otkrivamo sve razmjene informacija koje postoje i to već, e, ali međutim te informacije se ne objelodanjuju uvijek u svezi sa napadima koji su izvršeni na našem teritoriju. Dakle, mi moramo sada izići iz te situacije, moramo dobiti e, precizne informacije, moramo isto tako uspostaviti međusobno povjerenje i to je nadopuna već postojećoj suradnji mm, sa europskim institucijama na taj način možemo dobiti konkretnije odgovore koji su važni za zaštitu europskih građana, koji ostalom i očekuju takve odgovore od Europske unije. To će sigurno biti jedan od naših izazova, dakle da se uspostavi to međusobno povjerenje da bismo mogli zajedno izraditi preporuke koje će se moći primijeniti u praksi. Dakle, još jedanput vam najsrdačnije zahvaljujem imat ćemo priliku nastaviti ovaj dijalog. E, hvala vam što ste sažeto iznijeli e, čitavu tu kompleksnu sliku i e, dakle nadam želim potaknuti kolege i na direktni dijalog s vama. I sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je zapravo predstavljanje jedne studije koja je bila naručena od e, strane odbora za ustavna pitanja. To e, nosi naslov, dakle, politike Europske unije borbi protiv terorizma, relevantnost, dosljednost i učinkovitost. E, zamolit ću Bibi Van Junkel i gospodina Vensika kojega već poznajemo. On je iz kabineta p C i da nam e, izlože jednu prezentaciju 15 minuta. Dakle, gospođa Ginkel je iz Međunarodnog centra za suzbijanje terorizma. Inače, to će nam omogućiti da imamo dovoljno vremena kasnije za vaša pitanja i da čujete odgovore jer je to da kako svrha svega toga. 15 minuta, izvolite, hvala vam predsjednice. E, hvala vam što ste mi još jedan put dali priliku da kažem nekoliko riječi o ovoj temi. Nastavit ću na engleskom. Dakle, vrlo je teško to odraditi u 15 minuta i zato se ispričavamo na gustom izvješću koje smo sastavili, ali Evropska unija naprosto ovdje bila vrlo efikasna. Bilo je mnogo pitanja o koordinaciji i učinkovitosti. E, budući da smo već na proljeće raspravljali o ovom izvješću. Mislim da je izvješće izišlo u siječnju ili veljači ove godine, tako da bi sad se neke stvari već mogla ažurirati, no neovisno o tome većina zaključaka još uvijek e, je relevantna i drago nam je da e, da i komisija uzima u obzir ove preporuke. Za nas znanstvenike je dragocjeno kada vidimo da naše preporuke daju rezultate, odnosno da ih se koristi. Što se tiče ciljeva ovoga izvješća, e, dakle mi smo htjeli mapirati situaciju, budući da je reč o jednom, jednoj kompleksnoj problematici gdje se udjeluje mnogo aktera. Mi smo pokušali obuhvatiti sve aktere i sva područja politika, dakle sve ono što je relevantno za ovu temu i vidjeti e, kako je to međusobno povezano i e, postoji li, dakle, postoje li te veze koje sam spomenula na početku. Mnogo toga se dogodilo, ne moram vas niti podsjećati, ovo nije e, cjelokupni pregled zbivanja, ali sam to htjela naglasiti jer nam to pokazuje da se stvari non stop mijenjaju, pojavljuju se nova pitanja. Možemo se pitati je li riječ o takozvanim vukovima, samotnjacima ili se pak dolaza to da obični građani nabavljaju oružje. Mislim da to zahtjeva našu punu pozornost. I tu je također pitanje kako to anticipirati znam da su meke mete, ono na što je stavljeno naglasak e, u komisiji, a htjela bih sada nešto reći o takozvanim vukovima samotnjacima i dakle ako pogledamo samo dugoročnu analizu kada vidimo trendove možemo vidjeti da dolazi do e, različitih tipova počinitelja, a isto možemo reći i za njihove mete, odnosno žrtve. E, ima, e, dakle, došlo je do značajnog porasta napada vukova samotnjaka, ali isto tako ima i onih koji su, e, gdje su počinitelji iz neke skupine. Možemo reći da je došlo do diversifikacije meta. U početku su to uglavnom bili, su cilj uglavnom bili infrastruktura, vojska i slično, a sada je došlo do porasta e, broja i tipova dakle meta, što znači da su izazovi za naše sigurnosne službe još veći, jer e, se mora anticipirati mnogo više i ne možemo se samo sredotočiti na neke e, mete. Ovdje nisam obuhvatila kartu koja pokazuje stupanj nestabilnosti u regiji, ali bih ovdje htjela reći što je, kada se radi o povratnicima iz eh, tih eh, žarišta sukoba, dakle oni se vraćaju u našu, naše zemlje i dakle eh, tu vižimo, vidimo da li postoje da li oni daju prednost nekoj od zemalja, postoje li tu neke razlike. Kao što smo čuli, treba nam više podataka, moramo biti dobro informirani da bismo imali odgovarajuće analize te moramo e, moći predvidjeti što će se dogoditi na temelju e, podataka iz onoga što se već ranije dogodilo. A sada ću dati riječ kolegi koji će me nadopuniti. Evo, ovdje možete vidjeti sve mjere i akcijske planove, strategije koje postoje. Vidimo da je došlo do značajnog porasta e, njihovog broja tijekom vremena, a posebno e, neposredno nakon nekog incidenta. Dakle, nije strategija ta koja dovodi do donošenja nove mjere, nego se to obično događa nakon e, nekog od terorističkih napada. Kao što vidimo, mnogo toga je već postignuto tijekom vremena i to u raznim područjima, to ste mogli već čuti od komisije, a e, pritom mislim i na jedno područje koje još nije u vašem mandatu, a to su eksplozivi i vatreno oružje. Mi smatramo da je to jedan vrlo relevantan segment. I nešto što također izlazi izvan okvira naše studije, a ovdje bi se moglo spomenuti, spomenuti je važno za države članice Europsku uniju. Riječ je o dakle sve većim kapacitetima korištenja interneta među teroristima. Dakle, ne kažem da su njihovi kapaciteti za propagandni materijal bolji, ali radi se isto tako i o tehnologiji. Dakle, ako vas brine financiranje terorizma, treba vidjeti što je sa novim tehnologijama šifrirane valute i neke druge, neki drugi trendovi koji još uvijek e, nisu pokriveni našim mjerama. Zatim tu je jasno riječ i o mekim metama i da kako postoji e, rizik za važnu infrastrukturu. Rekao bih da je ovo jedno područje koje svakako moramo dobro analizirati, sagledati. E, sada nekoliko riječi o razmjeni podataka e, suradnji i sigurnosti granica. Kao prvo, e, ustanovili smo da je došlo do značajnih pomaka u području razmjene podataka. Ljudi iz prakse nam kažu da podatke najprije treba prikupiti da bi se moglo proslijediti, a da bi oni bili kvalitetni potrebni su odgovarajući resursi na nacionalnoj razini što nemaju sve države članice u jednakoj mjeri, e, pogotovo kada je riječ o prikupljanju kvalitetnih podataka. Dakle, čak i ako imate najkvalitetnije platforme, e, to nije dovoljno. Zatim, e, platforma poput ECTC-a je jedna stvar, a onda možete imati i neke druge platforme e, koje dobivaju podatke iz obavještajne zajednice. E, dakle, ono što je važno jest da svi koji imaju mandat za to mogu doći do tih podataka. A zatim i tu poveznica između ove dvije razine. I e, tu također vidimo da nadležnosti pojedinih tijela nisu iste u državama članicama, ponekad je to u nadležnosti policije, ponekad u nadležnosti drugih e, tijela, tako dalje. Tu ponekad su tu uključeni i carinski ured i, i slično. Dakle, važno je da znamo kako izgleda ustroj e, unutar država članica i to nam pomaže u unapređenju ovih baza podataka. E, mnoge mjere se predstavljaju kao protuterorističke mjere, ali zapravo ne doprinose značajno u tom segmentu. Komisija je sama e, također ustanovila u ocjeni učinka, pokušala je naime analizirati koliko te mjere stvarno pomažu za e, suzbijanje pojedinih kaznenih djela. Primjerice kada je riječ o sustavu za ulazak i izlazak, e, tu se utvrdilo da to baš i nema neku dodanu vrijednost. Prema tome neke od ovih mjera nisu e, kreirane, nisu zamišljene za borbu protiv terorizma, ali ih se pokušava na taj način prikazati tako da u fazi evaluacije to treba imati na umu. Kao što ste čuli od komisije, dakle učinkovito i e, pravodobno razmjenjivanje informacija je ključno, a još uvijek postoji rascjepkanost na svim razinama što može stvoriti e, praznine u sigurnosnom sustavu. Mogu preći na sljedeće. To je pregled svih onih odbora i, da kažemo, dionika koji su to involvirani. Vidite, da sam imamo moj posebni odbor za terorizam, vaš odbor, kao dio ove velike obitelji. Mogu zamisliti da mi je to zapravo malo teško i sagledati što se sve točno događa koliko je toga, ali kako bi se sve ovo koordiniralo, potrebni su naravno na razini vijeća, potrebni su i koordinatori Europske komisije, a o komisiji postoji i Sir Julian King koji ima širim, širi mandat koji uključuje naime i terorizam. Ali to je relativno novi mandat koji je uveden kako bi se bolje koordiniralo. Međutim, pitanje je kako to sve skupa jedno s drugim funkcionira i kako se usmjeravaju njihovi napori u istom pravom pravcu. Dakle, ono glavno pitanje je kako popraviti relevantnost, koherentnost i učinkovitost naše evropske, politike Evropske unije na području borbe protiv terorizma. Mm, bilo je jako lijepo vidjeti kako su nekolicina vaših zastupnika se referila na naše preporuke tijekom proteklih e, prigoda. Ali, dakle, vidimo da već imamo jako puno instrumenta, alatke koje postoje i umjesto da izmišljamo nove, mi smatramo da trebamo bolje iskoristiti ove koji su već na raspolaganju. I osim toga, ono što je bitno je da budete informirani, ne da budete samo reaktivni naknadno da djelujete, nego da djelujete zapravo proaktivno jer znate što se sprema, da budete dakle informirani na vrijeme. Jer e, to je bila ona prva ideja. Nakon toga su došle platforme, akcijski planovi i na kraju ova studija u kojoj je velika evaluacija situacije sad. Ono što nam sad treba ja sam već pokazala grafove na početku, je ova studija o tome što se događa na kojem području. I bitno je dakle imati taj naš pogled na unutra kako bi doista bili u stanju anticipirati buduće događaje. A kako biste to učinili, morate zapravo imati jednu teoriju, razviti teoriju promjene koja potiče logičan ciklus politike. Malo ćemo vam objasniti s čim počnete s analizom terorističkih činova i zatim idete preko onoga da vidite gdje smo zakazali, gdje smo imali nedostatke lakune koje treba ispuniti i onda odatle krećete polako prema zapravo procjenu onog što se može učiniti i što se može očekivati. I prema tome onda dolazite tako da one prave politike. One, naravno, to su sve pretpostavke, nisu, nisu jasne stvari koje su još dokazane kad mi procjenjujemo šta će se može dogoditi. Nije naravno još dugo se dogodilo, niti je 100% sigurno, ali su procjene. Evo, ovdje smo vrlo jasno pokazali kakva je situacija. Ako ozbiljno shvatite učinkovitost, onda bi i monitoring naših evaluacija isto tako trebao biti jedan od vrlo važnih dijelova politika. Evo vidite, kako ćete reći da li ste učinkoviti u svojim politikama? Mislim da je to, recimo, ovo što smo tu prikazali, jedan od naših glavnih zaključaka. Ako ne trebate, kako, nešto konačnih razmišljanja, misli koje želim sama podijeliti. Za sve ovo i za ovu procjenu naših politika, ovu evaluaciju trebate imati političku podršku, a tu često nemamo. I to nas naravno onda i ne može baš nužno odvesti u pravom smjeru. A na kraju još nekoliko ovako različitih ideja kojima bi mi završili. Dakle, džihadističke skupine su vrlo agilne, vrlo spretne i brze u svim svojim komunikacijama. I to vrlo često dođe do onog, da kažemo, kratkog spoja i stvari odu krivo. Jer vlade koliko god se trudile biti isto tako agilne, i brze koliko i terorističke skupine, pogotovo na području komunikacije, ipak ne uspijevaju. I zapravo se tu može jako puno toga dogoditi da ode u krivo i da bude upravo kontraproduktivno. Ako vi nemate pravu stratešku komunikaciju koja je usmjerena na pravi cilj, onda je bolje zapravo investirati samo u prevenciju i jasnu poruku o tome ko ste, šta ste i zašto stojite, nego se baviti raznim stvarima koje mogu ići u krivo. E, prevencija, o njoj se puno govorilo, sad se puno fokusiramo na njoj i na prethodnoj sjednici smo puno o tome govorili, ali doći će jedan trenutak kad ćemo se zamoriti od te silne prevencije, razmišljanja o prevenciji. Međutim, ključ za sve koji bi bio troškovno i najučinkovite je da investiramo u metodu evaluacije kojom ćemo evaluirati učinkovitost našeg programa za prevenciju. Međutim, rezultati se ne mogu mjeriti na isti način kao što se to događa kod represivnih, teških, tvrdih mjera. Jer e, ove preventivne mjere su puno, puno dugoročnije i ne nose odno rezultate da možemo evaluirati. I na kraju vidimo da je potrebno više istraživanja kod ove poveznice između frustriranih izbjeglica i odbijenih tražitelja azila i onda radikalizacije, jer to je isto jedno sjajno tlo koje ih hrani. Vidimo da se tom kontekstu organizacije koje su zato u to involvirane isto više podupiru jedna drugu radu, više razmjenjuju informacije i podatke, što je jako bitno. Hvala vam. Hvala vam objema što ste se prežali vremena za govor, iako ste imali vrlo kratak rok, to kratko vrijeme za govor dali ste nam osnovne elemente i osnovne kritike i studije koju ste sastavili. Sada riječima gospodin Danžon. A zatim e, možete odmah odgovoriti nakon svakog govornika kako bismo imali živahniju i bržu raspravu ovih preostalih 15 minuta. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, hvala autorima ove studije. Tu ima mnogo toga važnog i zanimljivog, ali ja bih htio naglasiti dvije, tri stvari koje me smetaju u toj studiji. Kao prvo, što se tiče metodologije. Govoriti o protiv u Europi, a da se niste sastali sa Britancima, Francuzima, niti sa Španjolcima, to me malo smeta. Rekli ste da je to zbog toga što niste imali vremena provesti intervjue, da niste pronašli slučake, da vam nisu potvrdili e, randevue, ali mislim, mislim da ste mogli saslušati institucionalne slučake, ne samo njih, ali one koje bi svakako vam mogli doprinijeti neke korisne stvari u ovoj studiji. A kao drugo, rekli ste nešto o e, usamljenim počiniteljima, dakle o vukovim samotnjacima. To je pojam kojeg smo koristili i prije ovog vala teških napada 2012. godine. Naime, u Francuskoj smo u slučaju Mera to prvi put spomenuli i to, to, to suđenje je trenutno u tijeku i ta teorija uopće ne drži vodu. Policijske, pravne, obaveštane službe su opovegnuli tu teoriju, zato što čin kojeg, kojeg počini pojedinac ipak e, uvijek uključuje druge osobe, bilo one koji radikaliziraju pojedinca, bilo one koji mu ustupaju oružje. Dakle, tih 15 trenutno slučajeva e, koji su okarizirani kao terorizam i o kojima se trenutno provodi suđenje, e, niti jedan ne podržava ovu teoriju. Dakle, budite pažljivi. Naravno da danas postoje neki činovi koji se na koji se naprave zbog određenog nadahnuća, da tako kažem. Evo, sa recimo hladnim oružjem, sa nožem, sa vozilom, ali to ne znači da se tu radi o vuku samotnjaku, to se samo radi o tome da imamo danas različite modus operandije. I vi to i u studiji govorite, postoje e, neki načini postupanja gdje sami sa tradicionalnim nekim oružjem napadaju, a postoje vrlo sofisticirani načini napada. Što to znači? To znači da moramo imati jedan sveobuhvatan pristup, dakle da imamo različite vrste terorista, različite vrste načina na koje operiraju. A i same terorističke čelije to i potvrđuju jer smo imali izjavu iz 2014. godine, vi govorite u vašoj studiji da je ta izjava iz 2015. godina, godine, ali mi znamo da je ta izjava iz 2014. godine gdje jedan od religijskih vođa terorista kaže ubijajte, ubijajte, ubijajte sa svime što imate pri ruci. Eto, u vašoj studiji također govorite o kriminalizaciji e, pripremnih e, činova terorizma u okviru nove direktive Europske unije prije svega i da smatrate da je ta direktiva nije učinkovita prema mišljenju vaših stručnjaka. Ali evo, francusko iskustvo ukazuje upravo na suprotno. Od kad smo u francuski kazneni zakon uveli e, taj pojam da se počinitelja može e, staviti u vezu sa terorističkim organizacijama, smo uspjeli zapravo se boriti protiv terorističkih mreža. Dakle, ne znam koje ste stručnjake konzultirali, ali iskustva u jednoj od državih članica koja je najviše suočena s tom prijetnom upravo su drugačija. Dakle, prevencija i radikalizacije je jako učinkovita ako se spoji sa kaznenim zakonom. To nije nešto što samo policajci govore. I sami suci kažu da je važno eh, tako postupiti. Evo, to je ono što me u vašoj studiji pomalo iznenadilo. I jedna zadnja točka. Kažete poboljšanju prikupljanja podataka, a ne više podataka koji se prikupljaju. Pa ali to se međusobno ne isključuje. Dakle, možete e, policijskim i sudskim službama dati da prikupljaju više podataka i samo da to bude bolje. I meni King je to i prošlog tjedna rekao. Nemaju neki, nisu to abstraktni podaci. To su podaci iz e, osjetljivih e, izvora. Imamo policijske i pravosudne informacije koje se mogu više i bolje razmenjivati, a zatim postoje i osobni podaci koje prikupljamo skupno i tu moramo jako pripaziti da sve to bude u skladu sa zakonom. Mislim, ne volim e, kada čujem da je neki lijek, sam lijek za to da trebamo više razmjenjivati informacije. Trebamo prije razmjene poboljšati prikupljene podatke, a vidimo da je baš to pitanje, taj problem prikupljenih podataka e, važniji kad gledamo te teoriške napade nego samo razmjena podataka. Hvala, da ću vam riječ, ali morat ćete dosta koncizno odgovoriti na to. Iako su vam postavljena nekoliko pitanja, i to dosta snažna pitanja, izvolite. Pour euh, Imate najviše dvije minute. Um, uh, Prvo ću pokušati odgovoriti na ovo pitanje zašto nismo razgovarali s kolegama u Francuskoj, Britaniji i Španjolskoj. Nije to bilo s naše strane pitanje tog da nismo voljni bili, nego očito da nakon svih napora koje smo poduzeli da nađemo prave ljude, ne samo izravno, nego i kolege u drugim zemljama članicama koji su involvirani ili relevantni za to, bilo kako, pokušao sam s njima razgovarati Očito je da je to jedna vrlo osjetljiva tema koja nije uvijek pogodna za jednu otvorenu studiju kako smo mi ovdje provodili. I mislim da je to bila isprika koja nam je data puno, puno puta. Kazano nam je da su sve te službe e, u kojima su ti ljudi s kojima smo željeli razgovarati zatrpani poslom i da e, i s jedne strane, a s druge strane da to nisu baš stvari za otvornu studiju. Dakle, nije to bilo s naše strane da mi nismo htjeli. Ali, nažalost, je to bilo vrlo teško uopće doći do pravih ljudi. A sad, glede prikupljanja podataka. Ja sam već i govorio o tome. Naravno da postoji razlika između prikupljanja podataka i prikupljanja obavještajnih podataka, to je jasno. To ja znam iz svog prošlog života. Međutim, ona prava vrijednost nastaje kad vi uspijete iz fragmentarnih e, podataka prikupljenih složiti čitavu sliku kao puzzle. Ali ne kažem ja da je razmjena informacija ono univerzalni lijek za sve situacije. Međutim, bolje ćete vidjeti, sagledati cijelu situaciju ako, bez obzira pod kojim, kojim režimu, ipak prikupite sve dijelove makar i parcijalne podatke, informacije. I onda mislim da je ono što vi možete nalje javiti vrlo bitno i substancijalno i možete dati za procjenu onog što se može dogoditi kratko nešto o ovim propisima i pravilima kojima se govori, kao i o terminologiji. Slažem se s svim što ste rekli da je terminologija kad kad vrlo zbunjujuća, doista. Vrlo često je, su medijima i u javnosti to iznosili i govorili su to, ali ono što je bitno na onom grafičkom prikazu koji sam vam prikazala je da ljudi ako ne operiraju jedno kompletno i ne djeluju cijeloj mreži, onda stvari postaju puno teže. U tom grafičkom prikazu sam vam pokazala da, pokazala da službene, službe sigurnosti imaju sve više problema zbog diversifikacije načina kako se provode udari i zatim razina organizacije samih počinitelja, kao i diversifikacija ciljeva koje odabiru. To jasno nas dovodi u tešku situaciju i pogotovo nam otežava prognoza onog što možemo očekivati u budućnosti. Zatim prevencija različitih činova. U intervjuima u kojima smo mi proveli, pitanje koje smo postavljali bilo je da li je smatrao da je potrebno više zakona, više legislative, kako bi bili u stanju progoniti ili istraživati neke dodatne počiniteljske akte. I onda su nam kazali na to ne, mi smatramo da je dovoljno ovo propisa što imamo, ovo zakona što imamo, pa čak ni ne koriste sve što im zakoni koji već postoje omogućuju. Hvala, sada dajem riječ Ani Gomes na jednu minutu jer nemamo mnogo vremena. U cijelosti se slažem s vama da bi jedna priča o uspjehu bila od ključne važnosti i trebala bi za razvoj dalje akcije na prevenciji i radikalizaciji, ali ne mislite, koje mislite kako se to podnosi sa neoliberalnim govorima naših vlada? Jer ono što oni ne rade zapravo su socijalne investicije, niti to ne žele raditi u svom neoliberalizmu. A drugo pitanje, poveznica između međunarodnih zločina i radikalizacije. I slažem se s vama u cijelosti. I zatim, dakle, međunarodni kriminal i terorizam, bez obzira na li je riječ o e, trgovini ljudima, drogama, e, oružjem. Slažem se s tim i ne mislite li vi da se upravo preko pranja novca oni povezuju sa terorističkim različitim aktivnostima. I pitanje je kako se to onda na naš sustave odražava. pitanje je naravno poreza, pitanje je novog poslovanja i skrivanja novaca kroz bitcoinove u različitim internetskim financijskim operacijama. Tom nema ni traga još u ovom legislativi koju imamo. U našim direktivama se uopće o tome još ne govori. Hvala. Politička klima, da idemo na vaš početak pitanja, je stvarno jako važna. I bitno je da se vidi da li postoji želja da se investira u priče uspjeha ili je politička klima sretnija ako stvori jednu klimu, atmosferu straha represivnim mjerama i ostalom. Ja se nadam da ćemo zadržati, mislim, zapravo jedan sveobuhvatan pristup koji više odgovara našim dugoročnim politikama. Ovo drugo pitanje poveznice između međunarodnog kriminala i bez obzira na njegovo područje i financiranje. To je naravno nešto što mi jako ozbiljno shvaćamo jer međunarodni kriminal je nešto što je vrlo privlačno i moglo bi biti vrlo privlačno teroristima. Prema tome, pogotovo možemo kod takvih vrsti aktivnosti pretpostaviti što bi se eventualno moglo sve dogoditi, a to je svakako vrlo privlačno teroristima. Pa se nadamo da ćemo upravo zahvaljujući ovim metodama kako su studije prikazane moći bolje pre, pre, prognozirati. Evo. Izvolite, Hvala lijepo. Mi smo ovdje zato što postoji Europski program sigurnosti, kao i Europska politika, program i politika sigurnosti. A komisija je ta koja se mora pobrinuti za onu dodanu vrijednost kod e, implementacije teh politika. I sad kod vaše studije mm, posebno upada u oči ovo statistika na stranici 32. Vi tu govorite o žrtvama terorističkih napada od 2001. do 2015. u Europi. Ono što nemamo tu, a to onda zato koristite podatke sveučilišta Maryland iz sad ono dakle što nemamo je broj mrtvih koji su ubijeni u Europi. Vi ste rekli da vam trebaju studije za budućnost kako biste bolje prognozirali trebaju vam studije sa potvrđenim podacima i tako dalje. Međutim, ja imam dojam da mi još uvijek nemamo jednu evropsku bazu podataka koja bi mogla vrlo konkretan odgovor dati na recimo koncepcijska pitanja tko će još biti žrtva terorizma misijama izvan Europe, recimo kod E, članova misije, vojnog osoblja, civilist, civila, necivila i tako dalje. Ako to nemamo, teško možemo zauzeti pravu poziciju. Ako nemamo, recimo, studiju koja nam pokazuje točno stanje, evaluira situaciju pojedine zemlje i nemamo točni broj žrtava, teško da možemo nešto prevenirati u budućnosti kroz različite prognoze. I na kraju, imali smo španjolski general je svojedobno rekao kako je solidarnost prema žrtvama terorizma jako, jako bitna za borbu protiv terorizma. Naime, bitna je za jačanje otpornosti društva. I stoga vam i to pitanje moram postaviti jer me zanima da li vi namjeravate razviti jednu zajedničku europsku bazu podataka kako onda ne bismo imali ove probleme sa dostupnošću e, podacima. 2001 umrlo 120 evropljana u okviru OSS-a, njihovih misija. A osim toga je još stotinu daljnjih poginulo. Dakle, to je jedna slabost ove studije što to uopće ne spominje. Osim toga se jako čudim da vam zemlje članice nisu dale... Euh, Imaćete još eh, i vi riječi, malo ćemo odužiti jedno pet minuta, tako da još troje kolega dobije riječ. Imate jednu minutu za odgovore. Nakon toga još na jednu minutu gospodin Van Orden, Eva Jolie, i to ćemo ići redom i nakon toga, dakle jedno za drugim, nakon toga ćete vi dobiti riječ. Ako se slažete, imate jednu minutu za odgovor, nakon toga krug kolega i onda zaključci. Hvala vam. Stvarno jako puno vremena bi zahtijevalo da izgradi, sastavite svoju E, izgradite svoju vlastitu bazu podataka. Međutim, postoje sjajne institucije koje već prikupljaju sve te podatke i unatoč vašim e, komentarima e, ona baza podataka sveučilišta Maryland je jako dobra i priznata baza podataka. I različita zapravo situacijama se koriste ti podaci, a oni skupljaju i podatke za naše regije. A osim toga imam još jednu studiju s mog instituta koji prikuplja još više podataka i mi možete pogledati i to izvješće kako biste dobili još jednu precizniju sliku o tome što se događa. Zatim, rekli se da li nam trebaju neki evropski institut koji bi prikupljao sve te podatke i Eh, koje bi to objedinjava. Ja se mogu samo slagati s vama, za sada je to sve previše međusobno podijeljeno po ladicama, nije, nije ne, ne mijenja se, recimo Europol ima svoje, Eurojust druge i tako dalje. Ali ja bih mogla samo preporučiti da to treba bolje povezati. Što se tiče legislative koju imamo, da li ih treba još, dakle, i šta je sa onim što imamo u zemljama članicama. Mi smo, nas je i odbor Libe već zamolio, da mi odaberemo sedam država gdje mislimo da bi se moglo najbolje prikazati kako se implementira postojeće i šta učini dalje. Eh, na minutu, izvolite. Prvo bih insistirao na tome da u budućnosti svi koordinatori imamo iste mogućnosti i šanse, a to nije za sad način kako se do sad radilo. se nadam da će se za budućnost, i to ispraviti, kako bi svi koordinatori u ovom odboru imali jednako vrijeme za postavljanje pitanja. To mislim da se treba izmijeniti. Dakle, idemo sad na materiju. Ova studija je vrlo ozbiljna i trebamo je tako i shvatiti. I mislim, umjesto jednog boljeg istraživanja u dvorani, mislim da je važno što su ovdje otkrivene bitne stvari kao recimo da moramo provjeriti implementaciju i provedbu, dakle postojećih već mjera na terenu. A i ono što je komisija rekla, zapravo mi želimo popraviti upravo to provođenje mjera na terenu. A u odnosu na podatke moram isto nešto reći. Koliko ja i kako ja to shvaćam, mi ne bismo trebali e, proširivati, povećavati mjere za prikupljanje podataka. To ne bismo trebali, ali ne, to ne znači da ne trebamo više podataka prikupiti, ali s onim načinima koje već imamo. Dakle, potrebno, a potreba za promjenom je pa gotovo kod onih zakonodavaca evropskih, jer oni se moraju pobrinuti da se puno više podataka razmijeni. Jer vidite, ne možemo se mi fokusirati samo na, na nepredvidive napadače tipa Vukova samotnjaka nego moramo pripremiti sve naše organizacije jačem jačem e, razmjenu informacija za bolju budućnost. Hvala gospodin Van Orden. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Moram se dotaknuti tog vrlo osjetljivog pitanja migracijske politike. I ja tu ne govorim o tome da se svi migranti povezuju sa terorizmom, naravno ne, ali to je jednostavno jedna činjenica u stvarnom svijetu da sa migracijom i migracijom e, u velikom omjeru sa azilom da povećavamo tu količinu ranjivog stanovništva i da onda s time otožavamo integraciju tog stanovništva. Ne samo to, već onda e, što se tiče policijskih sigurnosnih službi e, jako njihov kapacitet iscrpljujete jer naravno e, svo stanovništvo treba biti nadzirano, a to je nešto što oni ne mogu napraviti. Stoga mislim da trebamo spomenuti i to područje i da moramo i tu nešto učiniti. Zanima me što vi o tome mislite. I na kraju Eva Žoli. Da zaključimo sa pitanjima. Jedna minuta. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Da, ja bih htio reći, htjela reći da u toj studiji nam nedostaje jedan izvor e, do kojeg je lako pristupiti i vrlo jednostavno, a to je pravosudni izvor. Imamo jedan, jednu specializiranu sudsku komoru vezano uz e, suđenje turista, gospođa Depre predsjeda tim tijelom, svak, svaki tjedan je tamo, presude se javno objavljuju. I time bi se izbjegla ova greška sa vukovima samotnjacima, jer tu je jasno da se radi o grešci. Isto tako e, da se počinitelje asocira sa terorističkom čelijom, sa načinom financiranja, dakle da se ti aspekti važni okupe i e, u tim presudama je i to funkcioniranje mehanizama jako dobro opisano. iz toga. mislim da bismo mogli na naš sastanak pozvati gospođu Depre koja bi nam onda dala kvintesenciju onoga što je ona vidjela u svom radu, ona na tome radi svaki dan, više ti sata dnevno i onda bi ona mogla s nama podijeliti možda uh, e, svoje, svoj način rada, svoje presude. Jedan terorist Naravno, da ima majku i maj, majka kad kad e, može ne vodi dovoljno računa o potrebama svog sina, ali znamo da ga, što ga čeka u raju nakon što počiniteljski čin i možda bi bilo zanimljivo čuti to, a mislim da bi to bilo puno zanimljivije čuti nego studija PricewaterhouseCoopersa. Da, hvala vam, evo zabilježili smo to i to bi za nas bilo vrlo korisno kako bismo imali i takvu vrstu sastanka. Sada vam dajem eh, natak riječ da kratko odgovorite i da zaključite, ako se slažete. Samo nekoliko riječi o podacima i sustavima podataka. Mi smo vidjeli ne samo da mnogi ljudi iz prakse nas traže da se proširi mogućnost prikupljanja podataka, a isto tako su ispomenuli da postoje neki dijelovi gdje bi mogli doista poboljšati stvari. Primjerice da se Eh, iz vojske prikupe dokazi o područjima gdje se događaju sukobi, primjerice biometrijske informacije. To bi nam pomoglo u našim eh, sustavima, informacijskim sustavima vezano uz to da znamo e, koje osobe ulaze na području Europske unije, bilo da se radi o građanima Europske unije ili o migrantima, da barem znamo tko je e, možda sudjelovao u e, počinjenju ratnih zločina. Dakle, tu se još mogu dodati te neke dodatne funkcije. I to bi moglo biti korisno i za ovu poveznicu sa migracijom. Ali sve puhvatna ideja nije bila ta da imamo više informacijskih sustava, nego da bolje počnemo koristiti podatke. One primjedbe vezano uz migraciju, tu se mogu slažiti, samo složiti s vama, evo samo da navedem nekoliko posebnih prioritetnih područja. To je moguća zloporaba organiza, eh, organizacija eh, tih protoka migranata ali isto tako i činjenica da je jasno da ljudi kada se nalaze u e, kampovima za tražitelje azila i kada čekaju ishod njihovog zahtjeva, da kad kad tamo provedu mjesece pa i godine, da nemaju baš prognozu za budućnost, što znači da su jako ranjivi i da bi osobe koje regrutiraju turiste im onda mogle lakše prići. Dakle, postoji i nešto što možemo napraviti kako bismo e, poboljšali otpornost otpornost te skupine e, naspram vanjskih utjecaja što se tiče ljudi koji pokušavaju rekrutirati druge ljude. Nadam se da će ovaj odbor vrlo ozbiljno shvatiti upravo to. A isto i što se tiče tog pitanja da se sa informacijama ljudi iz prakse više, dakle, ojačaju njihovi kapaciteti. Da, evo, opet kažem, nismo dobili e, odgovore na naše upravo ispite, što je vrlo frustrirajuće za nas kao znanstvenike koji pokušavaju zaključiti sa studijom na vrijeme i podaseti e, ga odboru. Ja se nadam da ćete vi možda moći dobiti više odgovora od tih ljudi iz prakse vezano uz e, razmjenu informacija. S ovime zahvaljujem odboru na pozivu mi smo naravno i kasnije na vašem raspolaganju ako imate kakvih pitanja o ovome. Mi smo završili sada s ovim izvješćem, ali jasno je da se mi u mom institutu konstantno bavimo s tim temama i stoga će nam biti vrlo drago da odgovorimo na vaša pitanja ili da provedemo neko drugo istraživanje koje će biti potrebno. Hvala vam. Hvala vam eh, Vensinku i gospođi Van Ginkel što ste nam dali ovo izlaganje koje smo zatražili, koje je bilo dosta koncizno, dosta sažeto i što ste pružili odgovore na naša pitanja, a ta pitanja su često bila vrlo izravna. I naravno, tu pozivamo i kolege da nastave svojim dijalogom s vama. Zahvaljujem vam. Ispričavam se zastupnicima što smo malo prekoračili naše vremenske eh, okvire, ali nadam se da ste dobili odgovore i zamolit ću vas da mi pomognete i da svatko od vas poštuje vrijeme za govor kako bismo imali ravnopravnost među svim kolegama. Hvala vam svima. Evo samo jednu informaciju koju vam moram predati vezano uz datum sljedećeg sastanka našeg odbora za terorizam. E, imat ćemo sastanak 26. E, listopada u Stasburu od 9 e, sati do 12.30, a dobit ćete informacije i više o tome na sastanku koordinatora. Hvala vam lijepa, želim vam mogu večer i zamolit ću koordinatore da ostanu ovdje kako bismo krenuli sa sastankom koordinatora i to odmah sada. Dakle, pozivam sve one koji moraju napustiti dvoranu, da to učine dosta brzo. I molim koordinatore da ostanu. Hvala